Okay, colleagues, good morning and welcome back to our committee. Uh, Dobar dan, dragi kolege. Dobrodošli ponovno na naš sastanak. Imamo tri teme koje ćemo obraditi danas. E, najprije izvješće koje ću ja e, održati vezano uz Europsku godinu za razvoj, ali isto tako ćemo imati i kolege iz komisije koji će nam reći na koji način se stvari odvijaju. Dosta događaja je predviđeno u cijeloj Europi za vrijeme Europske godine za razvoj, pa ćemo nakon te teme preći na TTIP. Tu imamo izlaganja više kolega i imat ćemo i razmjenu e, mišljenja vezano uz položaj djece koja rade. Tu imamo također niz govornika koji se javili za riječ kao i riječ e, koordinatora. To je pitanje koje je prilično složeno. Najprije što se tiče teme 15. Europska godina za razvoj, kao što sam rekla jučer kada smo otvorili e, sastanak, e, ja sam bila u Rigi 9.1. E, i veoma lijepo nas je Latvijsko predsjedništvo tamo primilo. Kolege su od koordinatora shvatili da smo imali problema s ovim e, izaslanstvom jer je naš prvobitni plan nije uspio zbog e, konferencije predsjedništva koje je odgodilo odluku za slanje misije za sve odbore, tako da smo tako da nismo mogli dobiti odobrenje za službeno slanstvo koje smo htjeli poslati u Rigu. To je bilo e, razočaravajuće jer smo htjeli imati više kolega s nama na tom sastanku, naročito one kolege koji se zaista zalažu za razvojne ciljeve i Europsku godinu za razvoj, ali nismo u tome uspjeli. E, e, predsjednik Šulc je išao kao i ja i podpredsjednik odbora za AKP i e, su predsjedatelj, odnosno pod predsjednica Rivazi, ali neke kolege iz našeg odbora su odlučile na e, osobnu inicijativu ići u Rigu, tako da nam je bilo veoma drago što su sa nama bili gospodin Zeller i e, zastupnik Lik. Taj odlazak e, u Latviju je bio vrlo zanimljiv. Tamo smo imali priliku susresti se sa zastupnicima i sa nevladinim organizacijama koje su veoma aktivno radile na tom pitanju. Proslavili smo deset godina, deseti, e, desetogodišnju su tamo i e, u petak ono što je bilo veoma dobro je od počinjanje Europske godine za razvoj, to je otvorio gospodin Juncker zajedno sa gospođom Mongerini i premijer e, Latvije, što znači da se radilo zaista o e, sastanku na visokoj razini, tu smo imali povjernik, povjerenike zadužene za razvojnu politiku i povjerenika za e, okoliš. Na taj način smo uspjeli pokazati vezu između okoliša i održivosti i održivog razvoja. To je nešto što će nam svima biti e, veoma bitno kada budemo razgovarali o našim ciljevima za razdoblje nakon 2015. godine. Bitno je podići E, svijest građana. Mi znamo da građani zaista podržavaju politiku razvoja u Europskoj uniji i da podržavaju činjenicu da bi to trebala biti prioritetna politika Europske unije, ali isto tako ova godina ne bi trebala biti samo godina u kojoj ćemo slaviti sve ono što smo do sad učinili i e, novac koji smo uložili, već bi trebala biti također i godina djelovanja jer imamo veoma značajne međunarodne konferencije pred nama kao što smo to i jučer rekli. E, imamo e, summit e, koji će se održati u sedmom mjesecu, e, summit koji ćemo održati u New Yorku i na taj način ćemo zaista moći raditi na razvojnim ciljevima i ukoliko budemo uspjeli uspješno proći kroz cijeli ovaj proces, onda ćemo zaista moći proslaviti ovu godinu. Također želim naglasiti još jednu inicijativu Europske unije, odnosno akcijski plan. Kada pogledamo situaciju u svijetu, vidimo da su narušena prava žena, vidimo što se desilo u Nigeriji gdje se kidnapiraju žene, djeca, e, žene se prisiljavaju na e, brak, vidimo kakva je situacija u Siriji i zaista je situacija zabrinjavajuća što se tiče prava žena i mi smo u parlamentu e, dodijelili doktoru Kvegiju i i dodijelili smo nagradu Sakarov za Saharov za e, borbu za ljudska prava i vrlo je bitno da to pitanje uvrstimo u naše razvojne ciljeve te da to bude također jedno od prioritetnih pitanja na našoj agendi. Posljednje što želim reći je citirati Nelsona Mandelu koji je prije deset godina bio u Londonu i rekao je da je siromaštvo e, u do siromaštva došlo e, ljudskim dijelom i da je na nama ta odgovornost da iskorjenimo siromaštvo. Danas imamo veliku podjelu na svijetu što se tiče siromaštva i moramo učiniti da tako ne bude dalje. Mislim da ova godina mora biti uspješna godina, to je naš zadatak. Naš Odbor je osnovan e, unutar ovog e, odbora za razvoj kako bismo e, sproveli akcijski plan za uspjeh Europske godine za razvoj, ali cijeli Europski parlament mora biti mora sudjelovati u Europskoj godini za razvoj, ne samo ovaj odbor. Mi smo zatražili od glavne uprave Europske Europske komisije za razvoj da nam daju neke dodatne ideje vezano za e, a razvojne ciljeve i mi očekujemo sada njihov doprinos. Mi bismo htjeli da Europska godina za razvoj bude također e, tema u parlamentariju kada ljudi posjećuju zapravo Europski parlament kako bi mogli vidjeti na primjer i izložbu o e, svjetskom e, planu za opskrbu hranom, to je plan za svibanj i isto tako ćemo imati razmjenu e, mišljenja u narednih nekoliko mjeseci sa osobama zaduženim za ovaj program Ujedinjenih naroda. I imamo također događaj u Milanu koji je također dijelom ove izložbe to će e, se održati u listopadu. U šestom mjesecu ćemo također imati određene e, konferencije i četvrtog ili petog šestog e, za vrijeme održavanja plenarnog zasjedanja u Strasburu. Nakon toga ćemo preći ovdje i možemo i tu organizirati neke događaje i nakon toga imamo dan e, otvorenih vrata u Briselu e, u petom mjesecu. Ono što je bitno je održavati e, određene aktivnosti ovdje u Briselu, isto tako i u državama članicama, tako da bih tražila od tajništva da se zastupnicima pošalje bilješka sa svim kontakt brojevima E, sa zaduženim osobama za ove aktivnosti u državama članicama. Ja sam se susrela sa osobama iz Londona i sa njima sam razgovarala o tome što se radi u Jedinom kraljevstvu. Oni tamo uspostavljaju kontakt sa nevladinim organizacijama koji također organiziraju razno razne događaje i mislim da bi bilo dobro iskoordinirati događaje u svim državama članicama. Mislim da će koordinatori također e, vam e, da reći e, kakva je kakve su nove informacije koje dobijemo iz glavne uprave kom i mislim da je prvi put bilo da su zastupnici Europskog parlamenta mogli prisustvovati sastanku glavne uprave KOM i da su imali priliku govoriti o ovim značajnim temama a Europska godina za razvoj je nešto što mi zaista želimo učiniti uspješnim. Gospodin Štir je prvi zatražio riječ, izvolite. Thank you very much, Madam Hvala, gospođo predsjedavajuća. Evo samo kratko, najprije vam se želim zahvaliti na e, ovom e, uvodnom izlaganju mislim da je e, jako bitna komunikacija između zastupnika Europskog parlamenta i država članica. Ja sam prošle, prošlog tjedna se sustao sa Um, uh, šefom Ureda za Europski parlament u Zagrebu i ona zapravo nije, uh, ta osoba nije znala ništa o našim planovima za Europsku godinu za razvoj, što je prilično čudno uzimajući u obzir da odbor za razvoj Uh, uh, odnosno da je povjerenik uh, za razvoj dolazi iz Hrvatske, ali očigledno da ta koordinacija zapravo nije još uspostavljena. I pitam se je li ista situacija, odnosno pretpostavljam da je ista situacija u mnogim drugim državama članicama, Ujedinjeno kraljevstvo je možda iznimka, uzimajući u obzir koliko veliki značaj Ujedinjeno kraljstvo pridaje razvoju, ali mislim da bi ovo trebala biti prilika za sve one koji nisu do sad bili toliko aktivni u suradnji naročito sa građanima. Bilo bi dobro da se aktiviraju na ovom području. Evo, samo sam to htio eh, reći i naglasiti koliko je bitno E, uspostaviti komunikaciju e, sa e, glavnim gradovima država članica i zastupnicima Europskog parlamenta. Gospodin Neuser. Hvala lijepa Linda na tvojim aktivnostima u Rigi i na aktivnostima prije toga. Neprije želim izreći velike pohvale Eh, Latviji. Eh, razgovori sa predstavnicima Latvije su pokazali da su oni doista duh eh, godine razvoja prihvatili u pravom smislu te riječi. Pomalo sam razočaran što smo u Briselu i Strasburu ukupno imali malo loš početak. Mislim da zapravo od te Europske godine razvoja do sada javnost nije obavještena uopće o tome. Mislim da je angažman oko toga trebao biti veći i da, smo, da je svaki zastupnik trebao imati jedan plan angažmana odnosno neku vrstu kampanje. Mi nemamo kampanju, mislim da bi dio kampanje trebali biti plakati, slogan i tako dalje. Ništa od toga nemamo. E, to bi pomaklo, pomoglo u tome da se svaki zastupnik angažira. E, mislim da moramo jasno reći da to mora postati kampanja e, u koju smo uključeni svi, a ne samo mali broj zastupnika iz ovog odbora. Svaki zastupnik e, parlamenta bi trebao biti izaslanik Europske godine razvoja. Mislim da bismo kao odbor trebali učiniti sve što je u našoj moći da ta kampanja započne i da ju trebamo na svaki način podržati. Um, thank you. Hvala. Imam komentar na ovo što ste vi rekli, jer postoje planovi koji još nisu finalizirani, ali prije toga ću predati riječ predstavnici Europske komisije. E, zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Najprije vam se želim e, zahvaliti na E, sudjelovanju na sastanku u regiji i na vašem e, govoru tamo. Kao što znate, to je bila konferencija na visokoj razini, imali smo tu i predsjedništvo e, odbora regija i to je bio jako dobro organiziran događaj za početak Europske godine za razvoj. Koliko ja znam, postoji 12 e, konferencija za odpočinjanje Europske godine za razvoj koji su organizirani u Europskoj uniji, to je informacija koju se dobila od tajništva i ponekad je i nama teško prikupiti sve informacije o tome što se sve organizira u Europskoj uniji, ali znamo da postoji 12 konferencija koje su organizirane za odpočinjanje Europske godine za razvoj. U Irskoj je to organizirano bilo u e, nedelju u Briselu je organizirana konferencija u Bozaru, otprilike 4000 e, ljudi je prisustvovalo tom događaju i e, mi smo također ovdje u Briselu organizirali dodatne događaje za otpočenje Europske godine za razvoj, što mislim da predstavlja jako dobar početak za sve nas i mogu vam E, samo toplo preporučiti da svi zastupnici prisustvuju ovakvim konferencijama koje se organiziraju državama članicama. Ja znam da zastupnici jesu izravno e, umješani, odnosno da su, prisustuju ovakvim e, konferencijama, ali možda je njihov prisustvo poželjno i na još više ovakvih e, konferencija. 3. i 4. 6. će biti organizovana također e, konferencija za koju vas pozivam da sudjelujete kao Europski parlament jer će to biti konferencija na također visokoj e, razini, održava se dakle tijekom dva dana i bila bih vam zahvalna ukoliko bi parlament e, kroz svoje kontakte mogao pozvati zastupnike i iz drugih partnerskih e, zemalja jer to bi zaista doprinjelo ovom, e, ovoj konferenciji. Mi imamo dosta inovativnih ideja koje želimo predstaviti kako bismo zaista mogli ispuniti naše ciljeve. Vi ste planirali također konferencije u Milanu i E, ispravno ste rekli da je ova godina godina e, u kojoj ćemo se boriti za ravnopravnost polova. Također ćemo u Latviji organizirati e, još jednu konferenciju na tu temu i gospodin Mimica je rekao da će se zalagati za ravnopravnost spolova i da će on biti jedan od jedna od glavnih osoba u ovom području, na tome smo mu jako zahvalni i vi ste dakle rekli za ovu konferenciju u Milanu i e, za vrijeme luksemburskog e, predsjedništva u 12. mjesecu ćemo se također baviti ovom temom na neslužbenom e, sastanku, ministarskom sastanku. Što smo do sad postigli putem kampanja koje smo organizirali, E, uspjeli smo uspostaviti e, web stranicu koja je jako dobra. Imamo mnogo nevladinih organizacija koje imaju e, svoje web stranice i koje su posvetile jedan dio tih web stranica Europskoj godini za razvoj i na kojima možemo pronaći mnogo interesantnih informacija, filmova i tako dalje. Također imamo i E, Facebook stranicu sa otprilike 4000 e, e, članova. To je također jako dobar uspjeh. Ovog tjedna, na primjer, se bavimo temom temom opskrbe hranom za sve. Nakon toga ćemo preći na druge teme. Svaki put ćemo pokušati predstaviti novu temu. E, i to će biti jedan od instrumenta koje ćemo koristiti za podizanje svijesti. Posljednje što želim reći je činjenica da imamo e, određene instrumente s kojima raspolažemo i mi bismo zaista htjeli e, dijeliti informacije sa svim institucijama, uključujući Europski parlament e, i koristiti što je više moguće proizvode koje, koji su nam zajednički. Mi ćemo razgovarati sa e, glavnom upravom za komunikaciju o, e, o pravljenju jednog kraćeg filma u kojem ćemo predstaviti naše ciljeve i u tom slučaju će se taj film može koristiti na svim događajima koji se budu organizirali za vrijeme Europske godine za razvoj. Tu možemo predstaviti naše ciljeve i objasniti ono čime se bavimo. Također ćemo koristiti komunikaciju putem Facebooka, Twittera i to na svim e, službenim jezicima Europske unije. Mogla bi govoriti detaljnije sada o ovim svim pitanjima, ali to neću uraditi, već sam vam na raspolaganju koliko imate bilo kakvih e, pitanja i želim vam se još jednom zahvaliti na sjajnoj suradnji koju smo uspostavili u posljednje dvije godine i zahvaljujući tome mislim da smo uspjeli e, ovu godinu jako dobro početi. Hvala. Hvala lijepa. Da li još netko ima pitanja za komisiju? Ja danas e, nisam mogla biti u Dublinu jer sam morala biti ovdje, ali poslala sam video poruku e, događaju u e, Dublinu, a također ću učiniti isto i za događaj koji je organiziran u Španjolskoj. Svaki informacijski ured parlamenta zamoljen je da učini isto. Dakle, ako imate pitanje možete ih uputiti predstavnici komisije. U raznim zemljama imamo razna događanja. E, opća uprava će e, proizvesti e, informacijski paket kad to bude lansirano možda trebamo razmisliti o E, nečem vidljivom što bi e, čime bismo postigli da kolege zastupnici postanu svjesniji e, toga da se odvija Europska godina za razvoj. Naravno da tu još možemo dosta učiniti kako bi se informacije o tome proširile i do naših građana. Mislim da ono što je najzanimljivije eh, možda kolege niste vidjeli rezultate eurobarometra koji smo dobili prošli tjedan. Eh, danas eh, su stigli rezultati tog istraživanja E, dobili ste ih skupa sa ostalim dokumentima za ovaj sastanak. Možda bismo to mogli poslati još i posebno kako bi to bilo vidljivije. E, u svakom slučaju e, dosta građana je reklo da želi više informacija o našoj razvojnoj politici. Hajdi, da li ti želiš postaviti pitanje? Hvala, dobila sam informaciju Dakle, rečeno mi je da ako želim se još informirati, trebam kontaktirati e, informacijski ured Europskog parlamenta. Dakle, kao što sam rekla, moramo sada napraviti planove za Europski dan razvoja, za događanje u svibnju. Nadali smo se e, zapravo e, bila bih zahvalna kolegama na idejama. Nadali smo se da ćemo imati e, e, neka predavanja i vodimo razgovore sa fundacijom Bila Gatesa koji će biti u Briselu, ali zapravo nismo uspjeli postići to da e, on održi predavanje ili E, ali u svakom slučaju ako imate neke ideje u vezi sa ovim onda bismo bili zahvalni da nam e, ih dostavite e, dakle želimo da se veći broj kolega uključi, svi koji imaju ideje, koji imaju kontakte, koji znaju da su dobri govornici, molim da se angažiraju i da se jave našem tajništvu koje E, koordinira aktivnosti parlamenta ove godine. Ne znam da li još netko želi nešto dodati. E, ja bih htjela samo reći što se tiče eurobarometra, rado ću poslati još informacija o tome. E, informacije su dostupne na engleskom i svim drugim jezicima za sve druge zemlje članice. Dakle, to je E, zanimljivo i e, može biti atraktivno i za medije. E, postoje neke razlike koje mogu biti zanimljive, da li su ljudi spremni više platiti za proizvode koje nose oznaku fair trade, što se tiče gost, e, gostiju predavača, e, jedan je e, gospodin Kapučinski, on je održao vrlo zanimljivo predavanje. Mogu vam poslati govor koji je on održao, to je ću ga tajništvu. Vrlo mi je drago, vrlo ću rado poslati popis govornika koje smo angažirali kako biste eventualno dobili još e, ideja o zanimljivim predavanjima. Oni će držati predavanja na sveučilištima u cijeloj Europi ove godine. To mogu biti e, eminentni e, znanstvenici, ali iz drugih područja također, svi koji mogu doprinijeti zanimljivim saznanjima i idejama. Dakle, svi koji mogu doprinijeti, molim da se uključe, to E, će sigurno biti vrlo korisno. Za nas koji smo ovdje u Briselu važno je da vi dobijete sve neophodne instrumente kako bi se mogli angažirati e, u ovoj vrlo važnoj godini. Hvala lijepa. Upravo sam e, razgovarala sa Tomasom, u tijeku je jedan foto natječaj Dakle, važno je da svi zastupnici znaju što se već događa, odnosno koje aktivnosti se odvijaju i da budu dobro informirani. Niko se više nije javio za riječ, pa možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je preporuke dakle rasprava o TTIP-u Arne Lic e, dolazi na sastanak, ali zakasnit će je bio u Njemačkoj. Molim vas samo za dvije minute e, pauze da saznamo što je sa Arnem Licom e, kada stiže. Ispričavam se, let je kasnio. Zaboravila sam zahvaliti Europskoj komisiji na svom radu koji su oni e, odradili u vezi sa godinom razvoja. Hvala lijepa. Surađivat ćemo, e, ćemo za suradnjom i sljedećih mjeseci. Dakle, dopustit ćemo e, gospodinu Licu da malo dođe do daha i prelazimo na točku 16 preporuka Europske komisije o pregovorima o sporazumu o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja. To je naravno e, tema koja jako zanima i naše građane. Znamo e, koja su pitanja e, važna osobito što se tiče razvoja E, daću dakle riječ gospodinu e, Licu, a potom izvjestiteljima u sjeni. Arne, jeste li uspio doći do daha? Jesam. Dakle, dajemo riječ izvjestitelju za mišljenje Arne u licu. Hvala lijepa, e, dame i gospodo, dragi kolege. Najprije želim naglasiti da moramo zadržati fokus na zemljama u razvoju, odnosno posljedicama, učincima TTIP-a na njih. E, kako smo mi odbor za razvoj, e, potrebna je dublja analiza ovog teksta e, u tom pogledu. Postoje neke studije, ali one imaju kontradiktorne rezultate što se tiče učinaka na zemlju u razvoju, osim što se u nekima kaže da će one biti pozitivne, u nekima da će biti negativne. Ja sam vidio jednu studiju koju je izradio Oxfam, na primjer, ali postoje i druge studije, ali uglavnom su previše općenite. Moramo razmisliti o dvije, dakle i o šansama i o prijetnjama, opasnostima. E, dopustite ja počnem sa prijetnjama, odnosno opasnostima Dakle, TTIP će naravno imati veliki utjecaj i bitno je da ne bude diskriminacije kada se uvedu nova pravila i da zemlje u razvoju dobiju pravo da i one e, pregovaraju. Zato bismo morali e, pozvati na novi početak e, pregovora u Dohi. Što se tiče standarda radnih standarda i e, standarda Međunarodne organizacije za rad, tu također postoje i šanse i opasnosti. Mi smo u njemačkom parlamentu imali jedan dokument koji je u kojem je e, rečeno da bi standardi e, Međunarodne organizacije rada trebali biti polazna toška za daljnje razgovore o toj problematici. Što se tiče normi i standarda, oni mogu biti e, šansa za zemlje u razvoju. Otvoren sam za vaše komentare i amandmane koji, o kojima naravno onda možemo pregovarati i naći kompromise. Mi tome naravno možemo nešto i dodati, ali nepreme zanimaju vaši komentari. Ja bih o tome želio, na tome želio doista raditi, odnosno na sadržaju e, posljedica za zemlje u razvoje, razvoju, dakle o rezultatima istraživanja, odnosno potrebna su nam daljnja istraživanja. E, Dakle, zanimaju me vaši komentari u ovom pogledu. Hvala lijepa. Mnogi odbori u parlamentu bavi se TTIP-om, dakle vrlo je važno da se ne bavimo svi svim pitanjima. E, svaki odbor e, pokušava imati svoje mišljenje o tome, dakle mislim da je vrlo važno da se mi bavimo pitanjima e, koji su u nadležnosti ovog odbora, dakle posljedicama za zemlje u razvoja. E, nadam se da se nećete ljutiti što ću riječ prvo dati Heidi jer ona mora ranije otići. Heidi u ime zelenih izvoli. Da, ja se vrlo, e, ja se slažem da se toliko odbora bavi raznim aspektima TTIP-a E, da je bitno da se koncentriramo na ono što je tu u našoj nadležnosti, dakle utjecaj na zemlju u razvoju. Mislim da je tu glavno pitanje e, e, na neki način će sporazum TTIP možda postati globalni standard. A događa se, pregovori se odvijaju izvan e, pregovaračke mreže svjetske e, trgovinske organizacije i vrlo je bitno procijeniti kakav bi utjecaj TTIP imao na razvoj e, u zemljama u razvoju, osobito u najmanje razvijenim zemljama koje nemaju pristup, koji više neće imati pristup našim tržištima a e, instrumenti svjetske trgovinske organizacije e, namijenjeni e, razvoju najnerazvijenijih zemalja više neće biti u upotrebi a to nam nije cilj ja doista mislim da moramo naglasiti da se u tekstu sporazuma kaže da bi e, sindikati e, morali biti uključeni, mislim da je komisija ta koja to treba učiniti. I možda e, jedno pitanje za cijeli parlament. Ja sam na odbor za pravna pitanja predložila da se E, izradi jedna studija e, utjecaja članka 128 e, kako je parlament taj koji mora ratificirati taj sporazum onda mora biti i dostatno i na vrijeme informiran. Mislim da se tu radi i o neophodnoj suradnji sa komisijom. Ja mogu preporučiti svim kolegama da odu u sobu e, za čitanje dokumenata u komisiji gdje stoje na raspolaganju dokumenti za čitanje. E, time se može dobiti jedna opća slika situacije. Ja sam bila u toj sobi prije nekih desetak dana, htjela sam prostudirati e, dokumente eh, koji se odnose na nekoliko rundi pregovora tako da eh, to preporučujem i drugima time se ne možete eh, ne možete saznati detalje ali možete dobiti opći pregled hvala lijepa želim ti da uspješ na vrijeme stići na svoj avion da tu se zapravo radi o jednom o aktivnostima Euronesta, e, e, radi se o odnosima Europske unije i Rusije. Sljedeći riječ ima kolega Štir. Hvala lijepa, zahvaljujem <clears throat> kolegi Licu i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su do sada radili na ovom mišljenju. Mislim da je kolega Lic e, u pravu kada kaže da će TTIP imati veliki utjecaj na E, zemlje u razvoju i da predstavlja i izazov, ali i e, priliku, šansu za te zemlje. Mislim da ne bismo trebali, mi kao odbor za razvoj, ne bismo trebali odaslati poruku da je TTIP samo prijetnja i izazov, mislim da trebamo ukazati i na šanse koje se time otvaraju. Slažem se e, da se tu ne radi o diskriminaciji. E, sa točke stajališta EPP-a <clears throat> mi bismo također htjeli da se pregovori u Dohi nastave i da se ostvari napredak jer naravno sve zemlje su tamo prisutne. Međutim, činjenica je da se to ne događa, već e, dosta dugo traje zastoj u tim pregovorima Postoje neki mini koraci, neki vrlo mali napreci, međutim istina je da je tu došlo do zastoja. E, naša zajednička poljoprivredna politika bila je na primjer jedan od glavnih e, glavnih prepreka za napredak pregovora u Dohi ali ono što je važno je reći da Doha pregovori ne napreduju. Ja ne mislim da bi Europa trebala samo čekati. Mislim da Europa može e, im treba nastaviti sa bilateralnim pregovorima i sporazumima. To i drugi rade. Europa ima otvoreno tržište zemlje, BRICS-a e, od toga jako profitiraju, a štite svoja tržišta. To se vidi i po e, njihovim postupcima gospodarskog rasta, koji su naravno ogromni. Iz naše perspektive mislimo bi da bi se i ta tržišta trebala otvoriti i da bi trebalo okončati njihov protekcionizam i to je jedan od razloga zašto pregovori u Dohi ne napreduju. E, tu nema diskriminacije, ali ono što je istina je da ako se sporazum TTIP potpiše, time će se ustanoviti standardi koji će postati globalni ja mislim da to nije diskriminacija, ali istina je da bi se time marginaliziralo, ne bih rekao sve zemlje u razvoju, ali barem zemlje BRICS-a. po mom mišljenju te zemlje e, se e, ponašaju kao da su one e, glas e, zemalja u razvoju, što zapravo nije baš tako. Ako se ne varam, e, postoji jedna procjena komisije da mi ne znamo koji će biti krajnji rezultat TTIP-a, ali ako se e, postigne jedna liberalizacija, odnosno uklanjanje carinskih i necarinskih E, prepreka da će to rezultirati gospodarskim rastom od 3,3%. Dakle, to znači rast i za treće zemlje, ne samo za europske zemlje i SAD. E, kao drugo, mi imamo druge mehanizme, e, carinske mehanizme za SAD nego što ih imamo za tre, ostale zemlje. E, mi imamo e, ugovore sa, od, o carinskim povlasticama sa 27 zemalja, e, SAD ima takve ugovore sa 40 zemalja, sa većim brojem dakle zemalja, ali u njihovim sporazumima su isključeni poljoprivredni proizvodi. Dakle, TTIP bi mogao biti šansa da se i tu postigne jedan zajednički pristup koji bi koristio i zemljama u razvoju, odnosno najmanje razvijenim zemljama. Tu je naravno i pitanje harmoniziranja standarda između Europe i SAD-a. Mislim da za izvoznike iz zemalja u razvoju bi bilo dobro da imaju jedan jedinstveni set standarda, a ne dva različita e, kojima se moraju prilagođavati. I mislim da i to treba naglasiti. E, e a sad što se tiče političkog konteksta, dakle zemlje brics e, su do sada profitirale od situacije gdje su imale otvorena tržišta Europe i SAD-a, a zaštitile su svoja tržišta Njihov gospodarski rast je e, e, bio tu po, zapravo dao jednu vrstu podrške e, autoritarnim režimima u nekim od tih zemalja. Dakle, do sada je poruka bila otprilike da se sa Europom moglo trgovati iako se ima autoritarni režim. Mi iz iskustva znamo da bez obzira radi se, radili se o ljevici ili desnici, o Sovjetskom savezu ili Čileu, Čileu pod Pinočeom, da se može imati E, autoritarni režim i ostvarivati gospodarski rast. Međutim, to ne može trati zauvijek. To prije ili kasnije dođe do svog e, kraja. Dakle, iz političkih razloga, ako Europska unija i SAD ojačaju svoje pozicije u međunarodnoj trgovini, a također ojačaju i poruku liberalne demokracije i odgovarajućih institucija. To bi bilo od koristi i za zemlje u razvoju i zato mislim da je TTIP pozitivna stvar za razvoj. Hvala. Hvala lijepa. E, Jedini izvjestitelj Ljusijani koji je ovdje je Ignacio Korao. Ignacio, želiš li uzeti riječ, a nakon toga ću dati riječ drugim govornicima. Hvala lijepa. Na početku moram reći da se više manje slažem sa e, kolegama koje je iznio kolega Lic, međutim nekoliko je stvari koje, s kojima se ne slažem u potpunosti. Postoje moguće prednosti TTIP-a, ali kada se radi o potencijalu, mislim da ipak postoji niz pitanja koje treba postaviti. Vezano uz sigurnost hrane, Situacija u Europi je mnogo razvijenija nego što je to u Sjedinjenim američkim državama. Strah koji osjećamo zapravo je povezan s time da bi TTIP mogao dovesti do situacije u kojoj bi određene europske norme zapravo bile unazađene. A zašto? Zbog pritiska od multinacionalnih kompanija koje uglavnom dolaze iz Sjedinjenih američkih država. Pritom govorimo o farmaceutskim kompanijama, kompanijama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i sl. Mi u načelu gledano imamo mnogo restriktivnije norme nego što je to slučaj sa Sjedinjenim američkim državama. I bojim se da bi moglo doći do erozije tih normi u određenim sektorima i u Europi. Imajući međutim na umu potencijal, e, treba uzeti u obzir i eventualnu mogućnost erozije normi. Upravo stoga važno je uzeti u obzir čitav niz elemenata i moram priznati da se ja zbog e, TTIP-a bojim mogućih problema u Europi. Možemo dalje, izvolite kolega. Hvala lijepa. Želim zahvaliti na Licu na njegovom e, angažmanu. Mislim da u preporukama našeg odbora da ćemo mi morati pratiti i daljnji razvoj e, ovih pregovora i naša je obaveza da e, u raspravu uvijek uključujemo Eh, aspekte koji se tiču eh, razvoja, osobito kad se radi o našim partnerima u zemljama u razvoju. Tu moramo eh, pristupiti drugčije nego što je Europska unija postupila na primjer kod sporazuma o ekonomskoj suradnji gdje su naše zemlje partneri vrlo osjetljivo reagirali jer ih nismo tretirali zapravo kao partnere. E, međuparlamentarna skupština između Europske unije i na primjer e, zemalja akp p-a bi trebala biti uključena u ovo. E, u Njemačkoj imamo jedan dokument od 200 stranica gdje postoje neke zanimljive stvari na primjer, tu se procjenjuje relativna važnost TTIP-a, e, odnosno piše da će e, treće zemlje postati manje značajni partneri i za Europu i za SAD i da će se e, mnoge zemlje otvoriti drugim partnerima E, i okrenuti drugim partnerima, a zanemariti tržište Europska unije i SAD-a. E, tu postoji cijeli niz zemalja, e, Turska, Meksiko, Južna Afrika i tako dalje tako dalje Eh, ali i neke eh, zemlje kao Bangladeš koje će tu biti zapravo gubitnici jer će tu zbog eh, TTIP-a doći do velikih promjena u trgovini tako da će potražnja za nekim proizvodima biti manja tako da će neke zemlje koje su malo jače razvijene kao što su zemlje brics imati dosta koristi od TTIP eventualno, ali manje razvijene zemlje će od toga imati štete. Što se tiče postupanja prema zemljama u razvoju, mi u osnovi želimo dati doprinos e, jednom e, trgovinskom sustavu e, i ja upravo govorim o tome Dakle, u sporazumu bi trebalo biti e, naglašeno da nam je potrebna jedna fer svjetska trgovina. Moramo e, dakle naglasiti načelo slobodne trgovine. Potrebna nam je i međusobno priznanje transatlantskih standarda e, i to prošireno i na treće zemlje i trebali bismo e, u okviru TTIP-a dati e, trećim zemljama prava na informacije kako bi mogli biti uključeni i trebali bismo izbjeći protekcionističke tendencije za sve koji su e, izvan ovog sporazuma. E, potrebna nam je jedna vjerodostojna perspektiva za buduće sudjelovanje u trgovini e, za e, zemlje u razvoju. To je što se tiče direktno TTIP-a, a popratne mjere uz to kojima trebamo težiti, na primjer multilateralno snižavanje carina, E, osobito za e, robu koja je relevantna za zemlje u razvoju kao što su tekstil, e, duhan i tako dalje. Tu su nam potrebni regionalni sporazumi o slobodnoj trgovini. U prošlosti je to komisija zanemarila, odnosno povjerenik de guht i tu su nam potrebni novi sporazumi između Europske unije i različitih trećih zemalja. I još e, za kraj što se tiče svjetske trgovinske organizacije VTO bi trebao biti e, važan dionik e, u svim ovim pregovorima. Našao sam u jednom tekstu da bi VTO trebao trebala pomoći da se E, treće zemlje bolje savjetuje da se izbjegne diskriminacija. Mislim da je to lijepo rečeno, ali e, mi moramo imati smjernice o tome kako bismo u buduće trebali pratiti pregovore o TTIP-u e, s aspekta zemalja u razvoju. Hvala lijepa, Hvala lijepa, sljedeća govornica. Ja želim E, reći da se ne slažem s ovim što je rekao Davor Štija. Mi ćemo u TTIP-u ustanoviti standarde ali ako će to sad postati svjetski standardi onda time zaobilazimo svjetsku trgovinsku organizaciju Dakle, to će biti standardi koji će vrijediti za ostatak e, svijeta, a ostali, ostale zemlje neće sudjelovati u donošenju tih standarda. Po mom mišljenju to nije demokratski put i način. Ako mi dakle uvedemo stroge higijenske standarde, na primjer za ribarstvo, onda ih namećemo e, i trećim zemljama koje ih nisu u stanju ispuniti a uopće nisu bile uključene u ove sporazume. E, ako to postanu opći standardi, onda tim zemljama zapravo ukidamo pristup tržištima, a pritom te zemlje nisu bile uključene u ove pregovaračke procese. Po mom mišljenju je to problem. E, ako će dakle pomoću TTIP-a se stvoriti e, standardi koji će vrijediti za cijeli svijet, onda sve te zemlje treba biti uključene u pregovore o donošenju tih standarda i e, pritom svjetska trgovinska organizacija mora igrati ključnu ulogu. Hvala lijepa. Hajdi je htjela postaviti još jedno pitanje. Pa mislim da je zapravo složeno pitanje kako napraviti prve korake prema novom pokušaju multilateralnog sporazuma o investicijama. Svi se vjerojatno sjećate što se dogodilo u OECD-u prije nekih 10, 15, zapravo 10 godina Zapravo se radilo o vrlo teškom pokušaju, i, a radilo se o industrializiranim zemljama koje su se upuštale u tako nešto. I postojao je čitav niz pitanja o ravnoteži među investitorima, o ravnoteži među državama. Mislim da je gospodin Štir u pravu kad kaže da e, VTO zapravo nije pokazala e, dovoljno kapaciteta da odradi jednu ovakvu stvar Međutim, moramo na neki način dati izjavu koja ide u prilog pokušaja novog multilateralnog sporazuma. On mora biti uravnotežen i mora uzimati u obzir javne politike kako ne bi došlo do dvojbi i kako se ne bi pomislilo da investitori mogu dovoditi u pitanje vrlo nužne propise, eh, zakone eh, koje su države donijele. Mislim da pitanje koje dalje ostaje i koje se postavlja jest TTIP eh, da ili ne, ali multilateralni, multilateralni sporazum nam treba, to je 100% sigurno. ITC, Međunarodni trgovinski centar i VTO vrlo su svjesni poteškoća s kojima se suočavaju zemlje u razvoju u pristupu e, ovakvim sporazumima. Možda bismo mogli zapravo gledati i pomalo unaprijed e, prije nego što krenemo sa iskazivanjem mišljenja o TTIP-u. Hvala, Nathan Gold. Hvala. Trebao bih e, na samom početku vjerojatno reći da se ja u potpunosti slažem sa slobodnom trgovinskom razmjerom i mislim da na taj način se može pomoći zemljama u razvoju. Naime, mislim da će zemljama u razvoju slobodna trgovina pomoći mnogo bolje nego jednostavna razvojna pomoć. Dozvolite međutim da iznesem nekoliko napomena. Mislim da zaista nije praktično uključiti sve zemlje u razvoju u pregovore, zato što će se već i ovako raditi godinama na tome da se postigne konačni sporazum, a ako sada e, uključimo i sve druge zemlje, onda to definitivno nije pragmatično i cijela stvar će se još i više odužiti. Još jedna stvar koju imamo prilike čuti jest da TTIP zapravo na ovaj način objedinjuje Europsku uniju i SAD koji će time postati jednim od glavnih, odnosno glavni e, svjetski regulator. To je nešto što bi moglo biti i kako zastrašujuće za mala gospodarstva. TTIP bi također mogao izazvati probleme i za zapadne zemlje koje bi se mogle zabrinuti da su jedina dva glavna igrača u TTIP-u SAD i Europska unija. Dakle, imat će osjećaj da su izostavljene a već ne sudjeluju u pregovorima. Osim toga, sve, svi regulatorni dogovori između SAD-a i EU značili bi da te druge zemlje moraju te dogovore prihvatiti, neovisno o tome sviđaju li im se te ideje ili ne. A činjenica jest da siromašnije zemlje također trebaju unijeti određene prilagodbe koje će im predstavljati bilo financijski, bilo logistički problem. Dakle, pitanje koje ja želim postaviti jest postoji li mogućnost da se ipak uključe barem neki igrači, predstavnici siromašnijih zemalja. Jer jednostavno, ako ih isključite, to je gotovo kvaka 22. Ako ih isključite, to će zapravo izazvati dodatne probleme i za njih i općenito za zemlje u razvoju. Island je primjerice uspio djelomično ostvariti oporavak od gospodarske krize potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Dakle, to je nešto što može biti pozitivno. Međutim, e, izgleda kao da će TTIP učiniti trgovinsku razmjenu među velikim igračima, velikim aktorima na sceni ekskluzivnijom, isključivijom E, i na neki način e, izostavite druge iz globalne trgovinske utakmice. E, TTIP, gledano s tog stajalište, nije uključiv. Međunarodna trgovinska zamjena izuzetno je važna zbog dokidanja ovisnosti o razvojnoj pomoći. Zbog toga bi TTIP mogao među ostalim zakomplicirati situaciju i zakomplicirati buduće eventualne pregovore o trgovinskim sporazumima. Na neki način moglo bi se dogoditi da on postane neka vrsta političke igre, a znamo i za ratove banana i isto tako i kineske solarne panele. Dakle, vrlo je važno da nemamo situaciju u kojoj je zadovoljan 1%, a 99% svijeta nije. Ovaj trgovinski sporazum je zapravo najveći trgovinski sporazum nakon 1970-ih. E, u 70-ima smo imali situaciju koja je možda najusporedivija ovoj sada. Ovaj odbor zbog, zbog toga mora postaviti pitanje kako će se TTIP odraziti na najsiromašnije zemlje. Hvala, gospodin Davor Štir, a zatim gospodin Pedro Silva. Hvala, gospođo predsjedateljice. Samo kratak odgovor. Naravno, mi bismo željeli da se nastavi raditi u kontekstu VTO-a. Mislim da sam ja to i rekao na samome početku. Željeli bismo da se deblokiraju pregovori iz Dohe, ako je to ikako moguće. Sama činjenica da pregovaramo sa Sjedinjenim američkim državama može zapravo biti poticaj za to. Ne znam, ali to je moguće. No pitanje koje e, svi jasno vidimo je da se to ne događa, pa sad moramo vidjeti što učiniti. Pravno gledano, VTO neće imati e, osnove reći da je TTIP diskriminacijski sporazum. Stvarnost na terenu je takva da zbog toga što dva najveća gospodarstva u svijetu pregovaraju o tom sporazumu, to automatski znači da će se uspostaviti globalni standardni. To je činjenica. Međutim, naravno, ja bih isto tako više volio da imamo uspješan krug pregovora iz Dohe u kontekstu VTO-a. Dakle, postavlja se, međutim, to se neće dogoditi. Postavlja se pitanje što treba učiniti, trebamo li čekati. Europska unija ima pravo napredovati u pregovorima i mora uzeti u obzir sve elemente. Što se tiče zemalja u razvoju, Činjenica je da je to za njih vanjska promjena koje će se trebati prilagoditi i sigurno ih se neće pozvati za prelogovarački stol zato što se radi o bilateralnim pregovorima. Dakle, nema načina da se neke zemlje u razvoju uključe. Možete razmatrati njihove interese, ali ne postoji pravni okvir koji bi omogućavao da se njih uključi. To je bilateralno pitanje između Sjedinjenih američkih država i Europske unije. Kao što je slučaj sa drugim bilateralnim sporazumima, e, pregovara se dakle bilateralno bilateralno. Ono što je ovdje drugačije jest što pregovaraju globalno dva najveća gospodarska igrača na koje otpada jedna trećina europskog gospodarstva. Trebamo dakle ove pregovore vidjeti kao izazov. E, mislim da norme ne bi trebale uvijek biti problem. Moramo gledati na ove pregovore kao na mogućnost olakšavanja situacije. Primjerice, ako proizvodite strojeve u Južnoj Koreji ili negdje drugdje, ili automobile i slično, a morate zapravo poštovati posebne standarde za Europsku uniju, a posebne SAD. Sada ćete imati jedinstvene standarde, jedinstvene norme koje morate ispoštovati i to je dobra stvar. No kao što sam rekao ranije, eh, ne smijemo zaboraviti na izazove, no istovremeno imajmo na umu i pozitivne aspekte eh, sa razvojnog gledišta koje treba istaknuti. Hvala. Gospodin Pedro Silva. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, Ja bih želio iznijeti jedan komentar koji je zapravo vezan uz sam ton e, doprinosa koji ćemo mi kao odbor za razvoj dati u ovoj fazi pregovora. Mislim da u ovome odboru imamo ulogu staviti naglasak na načelo političke dosljednosti. Mislim da je to nešto što spada u našu nadležnost. Tijekom ovih pregovora zaista se moramo pobrinuti da postoji dosljednost između razvojne politike i e, politika e, međunarodnog gospodarstva i trgovine. Naša poruka se osim na to također treba usredotočiti i na sljedeće pitanje. Jesu li razvojni izazovi, odnosno razvojne dvojbe, dobro identificirane, dobro definirane, jesu li dobro uzete u obzir tijekom pregovaračkog procesa i koja su eventualna rješenja? Mislim da ne smijemo ostaviti mjesta sumnji da mi zapravo imamo nešto protiv same činjenice da se radi o bilateralnom sporazumu. Ne smijemo dozvoliti da se pomisle nešto tako. Ali vrlo je važno da je istovremeno stavimo naglasak na to da smatramo da multilateralni sporazumi mogu imati brojne prednosti za sve zemlje koje su uključene. To je apsolutno točno. No u konačnici ne smijemo se dovesti u situaciju da zato što načelno podupiremo multilateralizam e, da smo apsolutno protiv svih bilateralnih sporazuma. Vrlo je važno da pristup bude uravnotežen kako bi se E, zaista mogao uklopiti u e, nastalu situaciju. Jer e, bilateralni sporazumi su nužni. Ponekad se događa da zapravo multilateralni pregovori propadnu i da se razbiju na više bilaterala. Ako bilateralni sporazum isključuje 130 zemalja, onda je to meni se čini malo previše. Naime, sama narav bilateralnog sporazuma jest da ne uključuje apsolutno sve ali čak i kad to uzmemo u obzir, vrlo je važno izdvojiti eventualne rizike koji postoje, te to usporediti s eventualnim potencijalom koji predstavlja određeni sporazum kako bi se mogla uspostaviti stvarna ravnoteža i kako bi e, konačno rješenje zapravo bilo e, pogodno za razvoj. Mislim da je to poruka koju trebamo poslati. Kao što sam rekao na početku, radi se zapravo o samom tonu koji ćemo Um, pokazati u ovoj fazi pregovora. Hvala. Želi li se još netko javiti za riječ e, vezano uz TTIP? Ako ne, e, onda bih ja željela nešto dodati. Slažem se da nam treba više činjenica. Mislim da je ne govorio o dodatnim studijama i o tome da na tome treba još poraditi. Mislim da trebamo postupati oprezno. Jučer smo već govorili E, trgovinskim preprekama i što one zapravo mogu značiti kada se radi o pristupu i plasiranju roba na tržište. Ali dozvolite da kažem i nekoliko riječi o normama. Naime, ja sam mnogo radila na normama e, kada smo se bavili e, normama u prehrambenoj industriji. Neki kažu da Sjedinjene američke države imaju slabije, manje restriktivne norme od Europske unije. To je točno u nekim područjima, ali kada uzmete E, kao primjer medicinske proizvode, e, mi trenutačno raspravljamo o zakonskoj regulativi za medicinske proizvode, onda u SAD-u zapravo imamo mnogo restriktivnije norme. Primjerice, imate čitav niz filara koji se koriste u kozmetičkoj industriji na e, Evropsko, u Europskoj uniji, na tržištu Europske unije, zato što ne postoji zapravo regulativa koja bi uređivala njihovu uporabu, dok je u Sjedinjenim američkim državama samo nekoliko takvih. E, imam osjećaj da smo imali, kada se radi o medicinskim proizvodima, situaciju u kojoj je došlo do reakcije na koju smo mi onda tek reagirali sa zakašnjenjem. Dakle, e, možda u određenim područjima SAD ima manje restriktivne norme, ali recimo u području medicinskih proizvoda to nije točno. Druga stvar, vezano uz emisije. Američki predsjednik je zapravo iskoristio svoju izvršnu ovlast zato što neke regulatorne agencije u SAD-u zapravo rade na način da predsjednik koristi svoje izvršne ovlasti kako bi e, odredio koja je njihova nadležnost i na taj način zapravo je putem predsjednika uspjelo se nametnuti e, određena ograničenja za postrojenje za proizvodnju energije. Mi, na primjer, u EU to ne možemo. Dakle, nije uvijek točno da SAD ima slabije standarde od Europske unije. Također, Ponekad se radi o normama koje štite e, ljude u zemljama u razvoju, primjerice norme za korištenje kamikalija i njihovo plasiranje na tržište. Naime, da bi e, proizvodi iz nekih trećih zemalja mogli uopće pristupiti e, našem e, tržištu, da bi ih se plasiralo na naše tržište, oni moraju na neki način zadovoljiti norme koje mi postavljamo. Upravo zahvaljujući tome, proizvođači iz trećih zemalja morali su se prilagoditi, budući da smo i mi većinsko tržište, ti proizvodi više nisu dostupni niti u tim trećim zemljama. Mi smo najveće tržište u svijetu i zbog toga postavljamo norme. Ponekad se rade o zapravo restriktivnim ili visokim normama mogu imati pozitivne, a ne samo negativne rezultate na druge. I zbog toga mislim da zaista moramo e, možda iz drugačijeg gledišta pogledati e, norme koje postavljamo. Mislim da je pred nama još dosta posla, ali Želim samo reći da je ovo dobra ideja, dakle da prikupimo malo više saznanja, da razgovaramo sa ostalim partnerima i da dobijemo ono što nam treba. Daću sada riječ Arneu, ali ovdje su i predstavnici Europske komisije. Oprostite, nemam zapisano vaše ime, samo znam da dolazite iz glavne uprave Trade. Možda biste se mogli... A ne, ispričavam se, evo dali su mi vaše ime. Ne, nemamo. Je li tu i Deko ili samo glavna uprava Trade? E, možete se sami predstaviti. Ono što bi nas zanimalo jest koje studije je Europska komisija provela vezano s to kako trgovinska razmjena utječe na razvoj i zanima nas e, u kojoj fazi su dijalozi sa partnerskim zemljama kako se ne bi osjećala isključena. Zahvaljujem. Mark von Hulten, dolazim iz glavne uprave Trade i bavim se između ostalih stvari razvojem i trgovinom sa zemljama AKP. Najkorisnije što mogu učiniti ovdje je vratiti se na tri teme koje su se stalno spominjale u ovim e, izlaganjima zastupnika ovog odbora. Najprije je to kako TTIP utječe na najsiromašnije zemlje, zatim veza između TTIP-a i Svjetske organizacije i treće je e, zakonodavni dio. Što se tiče prvog pitanja, postoji broj studija koje su na raspolaganju i velika većina tih studija je dovela do zaključka da je učinak TTIP-a na e, zemlje u razvoju, odnosno najsiromašnije zemlje, mali. Ali i taj mali učinak će biti pozitivan. Najpouzdanije studije koje su na raspolaganju su studije iz CIPR-a iz Londona koje govore o doprinos, pozitivnom doprinosu za cijeli svijet, dakle od Kine i drugih zemalja pa nadalje, od otprilike 100 e, milijardi eura, što naravno nije tako veliko ako pogledate BDP na svjetskoj razini koji iznosi 1,1% u posljednjih 10 e, e, godina, ali postoji jedan ogroman izazov s kojim ćemo se moći boriti uz pomoć e, TTIP-a. Naravno, to je prvo tradicionalna trgovina, zahvaljujući TTIP-u mi ćemo biti bogatiji prema tim studijama, dakle na naš BDP će TTIP imati pozitivan utjecaj od otprilike 1 do 2% BDP-a, naravno u ovom kontekstu E, to će iznositi otprilike 50 milijardi eura i jedan dio će biti potrošen na ulaganja, drugi dio na pomoć siromašnim zemljama. Ali e, proizvodi koji su bili skuplji jer su, su se uvozili iz Sjedinje Američke država će sada postati jeftiniji i samim tim mogu e, izgurati s tržišta e, jeftinije proizvode koji su dolazili iz trećih e, zemalja. No međutim to je fenomen koji će biti ograničen jer proizvodi koji dolaze iz Sjedinje Američke država su u potpunosti drugačiji od proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja. Ako pogledamo te deset najuvoženijih proizvoda iz najmanje razvijenih zemalja, oni se nikako ne mogu porediti sa deset najuvoženijih proizvoda iz Sjedinjene američkih država. Dakle, tu se može raditi o proizvodima koji će se nadopunjavati. Zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje općenito su se specijalizirale u područjima, na primjer, e, tekstila, E, odjeće, obuće. A što se tiče sofisticirane razine, to se ne može porediti sa proizvodima koji će se iz Sjedinjene američkih država uvoziti na naše tržište. Treće je e, učinak preljevanja takozvanog preljevanja. Dakle, ukoliko e, rezultat e, TTIP-a i regulatornog e, okvira bude takav da europljani mogu izvoziti proizvode u Sjedinjene američke države koristeći manje ili više naše standarde, a amerikanci će moći izvoziti njihove proizvode kroz uzajamno priznavanje ili uzajamne ugovore, koristeći njihove standarde, tu će biti korist za sve nas na svijetu, jer ako imamo samo proizvode, jer proizvode iz Europske unije ćemo moći izvoziti u Sjedinjene američke države i e, obratno i tu postoji taj pozitivan učinak za sve nas jer kao rezultat e, regulat konvergencije bit će jednostavnije proizvoditi proizvode i izvoziti ih e, u oceanske zemlje. Negativan e, učin, dakle učinak na e, manje razvijene zemlje i siromašne zemlje će biti mali, ali će biti pozitivan. Zatim, što se tiče sljedeće teme, mi znamo od 1997. godine GAP, na primjer, postoji od 49. E, godine. Znamo da je e, trgovina sa više kanala pozitivna. Mi smo e, počeli raditi na ovome 2001. godine, ali smo shvatili da smo morali ubrzati ova pitanja. Imamo ugovore o trgovini, na primjer, sa Balijem, organizirali smo konferencije u Keniji, uspostavili smo novi radni program i nadamo se da ovog puta nećemo e, napraviti iste greške kao i one koje smo napravili u 12. mjesecu 2008. godine. E, I Nadamo se da ćemo e, biti uspješni u ovom našem radu u narednih nekoliko mjeseci. 2006. godine za vrijeme e, Lorda Mandelsona Europska unija je e, počela razmatrati svijet kao bilateralan svijet i tu smo počeli govoriti o TTIP-u. No, međutim, TTIP i bilateralni sporazumi nisu konkurentni, naročito kada pogledate regulatorni dio. Ono čime se mi bavimo ovdje su teme koje nisu bile na temi Svjetske trgovinske organizacije e, za narodnih nekoliko godina, niti decenija. TTIP je Svjetska trgovinska organizacija plus. Mnoga od ovih pitanja, naročito ona koja se tiču zakonodavnih e, dijelova, se ne preklapaju sa radom Svjetskog trgovinske organizacije. Dakle, tu se ne radi o konkurentnim e, dijelovima, već TTIP može zaista doprinijeti svim onim drugim temama koje će se naći na e, dnevnom redu Svjetske trgovinske organizacije kada za to vrijeme dođe. Dakle, e, tu ne postoji konkurencija i mi možemo dati nove modele za multilateralna rješenja ukoliko nam ona budu potrebna. Što se tiče zakonodavnog dijela, E, vi ste i sami rekli, gospođo predsjedavajuća, ako mi u našem zakonodavnom dijelu e, ugovora sa Sjedinim američkim državama budemo uspostavili e, visoke standarde koji će biti potpuno specifični, to će biti nešto što će biti korisno i za zemlje u razvoju, jer će onda i te zemlje biti u mogućnosti pristupiti e, preko oceanskom e, tržištu, naravno ukoliko budu ispuštovali ove standarde. Mi nećemo sada smanjivati standarde o sigurnosti hrane, sigurnosti na radu i e, na kriterijima za okoliš zbog toga što određeni e, izvoznici ne mogu ispoštovati standarde. To nije pristup kojeg želimo zauzeti. Ali jasno je da e, za zemlje u razvoju će također biti koristi od TTIP-a i e, mislim da je interesantno da je sudionici iz tih zemalja e, budu uključeni u cijeli ovaj proces. E, mislim da moramo svi aktivno surađivati na ovoj regulatornoj suradnji koja zahtjeva godine i godine uzajemnog povjerenja. Na suradnja između Američke organizacije za hranu i lijekove i Evropske neke agencije koja se time bavi između ljudi koji se bave uredbom Rič i američkih kolega, zatim e, agencije koja se bavi zaštitom i sigurnosti e, e, zrakoplova. Ako mi kažemo da Airbus je pouzdan, Sjedinje američke države to će prihvatiti. Ako Sjedinje američke države kažu da je Boeing pouzdan, mi ćemo to prihvatiti, ali za to je sve bilo potrebno dosta vremena, to se sve nije desilo preko noći. Hvala. Adne Lice, ne ispričavam se, gospodin Garen bi htio reći nešto. Ne, on je izvjestitelj za TTIP, tako da će on posljednji govoriti. Izvolite vi. Zahvaljujem. E, ja bih htio postaviti jedno pitanje vama koji se nalazite u glavnoj upravi za trgovinu vezano uz dosljednost e, politika. Da li je komisija izanalizirala učinak TTIP-a i potencijalni učinak na zemlje u razvoju? Već e, godinama mi u okviru ovog odbora za razvoj govorimo da politike moraju biti dosljedne, naročito kada se radi o bitnim odlukama i to je razlog zbog kojeg se želim pitati kako ako postoji dijalog između različitih glavnih uprava u komisiji, kako se taj dijalog sad odvija i e, razvija po pitanju TTIP-a i utjecaja TTIP-a na zemlje u razvoju. Hvala. Evo, pokušat ću odgovoriti na ovo postavljeno pitanje. Najprije, mi smo prije dvije ili tri godine objavili komunikaciju o razvoju trgovine i tu smo govorili o osnovnim konceptualnim pitanjima s kojima ćemo se suočavati u budućnosti. Tako da e, imamo redovnu razmjenu mišljenja s našim kolegama iz glavne uprave DEVKO i sa također e, zaduženim osobama za e, civilno društvo. Osnovno što se tiče TTIP-a se može svesti na dva pitanja na kojima smo mi radili. Mi smo, kao što sam to pokušao i objasniti, radili na e, procjeni utjecaja TTIP-a na zemlje u razvoju i sasvim je jasno da će postojati manji utjecaj koji će biti e, pozitivan. Znamo da postoji pitanje narušavanja povlastica ako e, se može pristupiti Sjedinim američkim državama, odnosno tržištu sjedinje američkih država na jeftiniji način nego prije, onda će e, siromašnije zemlje, odnosno najmanje razvijene zemlje koje su već imale pristup tom tržištu po povoljnim uvjetima, e, sada e, imati narušene povlastice, to je činjenica. Ali ako mi želimo ispuniti ciljeve iz Dohe, onda se moramo baviti tim pitanjem narušavanja povlastica, jer ako se e, tim pitanjem bavimo moramo znati da se tu ne radi o uklanjanju e, trgovinskih prepreka već o činjenici da zemlje moraju se potruditi e, da budu konkurentne na našim tržištima da ispune naše standarde i da rade na poboljšanju infrastrukture kojom će smanjiti troškove uključujući i e, prijevoz robe E, putem brodova iz njihovih zemalja do nas. Hvala Arne Zahvaljujem e, se na ovom posljednjem pitanju. Zapravo to sam i sam imao na umu i hvala što ste na njega odgovorili. Bilo bi mi drago kada bismo se mogli nadovezati na ovu točku jer Ovaj razgovor o kojem vi govorite se odvio prije dva, dvije ili tri godine i nije se temeljio na te TTIP-u, ako se dobro sjećam. Mislim da, smo, da bismo trebali obratiti pozornost na procjenu učinka TTIP-a na zemlje u razvoju i to prije nego što se dogovorimo o ishodu pregovora o TTIP-u. Kao što je rekao moj kolega, to je nešto o čemu smo mi počeli govoriti već i ranije i želimo nastaviti se baviti ovim pitanjima i za vrijeme pregovora. Ono što sam ja rekao ukratko malo čas je činjenica da imamo izvješće o dosljednosti naših ministara, naročito iz Njemačke, o TTIP-u i mislim da i o tome trebamo govoriti. Komisija je rekla da je slična situacija i u Europskoj uniji, što nas poziva da pozovemo e, druge stručnjake koji bi nam mogli dati mišljenje o tome i mislim da bi e, to mogli učiniti na sljedećim sastancima kako bismo podrobnije sagledali sva ta pitanja. Možda bismo mogli pozvati i predstavnike zemalja u razvoju i razgovarati o svim ovim složenim pitanjima i nastaviti E, raditi na tome kada budemo finalizirali naše mišljenje, dakle mišljenje ovog odbora. Hvala vam svima na doprinosu, hvala na komentarima i pitanjima i mi ćemo nastaviti raditi na ovom. E, ako želite i e, bilateralno sa mnom razgovarati o ovome ili predati amandmane što je prije moguće i naravno ja sam na raspolaganju za daljnju suradnju. Hvala. Želim samo podsjetiti kolege da je rok za amandmane 29.1. u podne, a glasovat ćemo 24. veljače. E, I mislim da moramo iskoordinirati amandmane kako bi ovo mišljenje moglo zaista imati onu težinu koja je nužna. Ne bismo trebali imati previše amandmana kako ne bi jednostavno razvodnili ovo mišljenje. I to moramo imati na umu. Hvala svima na ovoj raspravi, a sada ćemo imati razmjenu mišljenja o položaju djece koja rade, temeljeći se na iskustvu iz Bolivije. Ako osobe žele napustiti dvoranu, molim vas da to učinite tiho i sada pozivam govornike za sljedeću temu da mi se pridruže. Hvala. Okay, colleagues could now take their seats for... Molim vas eh, da se vratite na vaša mjesta kako bismo mogli govoriti o sljedećoj temi dnevnog reda. Za mene je jako zanimljiva tema o kojoj ćemo govoriti. Radi se o položaju djece koja rade. Mnogi smatraju da djeca ne bi trebala raditi, da bi trebala ići u školu i da bi tako trebalo biti stajalište svih nas. No, međutim, danas ćemo imati raspravu o novom zakonu koji je usvojen u Boliviji. U osmom mjesecu prošle godine stupio je na snagu e, zakon o djeci i adolescentima u kojem se utvrđuju e, standardi e, ljudskih prava. To je prvi put da je jedan takav zakon napisan i usvojen i ovdje imamo predstavnike koji će nam reći na koji način su došli do ovog zakona, tko je sudjelovao u njegovoj izradi i kako on funkcionira. Mnogi e, bi htjeli jednostavno ukinuti, odnosno zabraniti dječji rad, no međutim gospodarske stvarnosti mnogih zemalja su takve da djeca moraju raditi i da rade, te, je, te stoga rješenje nije E, zabraniti dječji rad, e, e, učiniti ga nevidljivim, već je rješenje zaštititi djecu kroz zakon o dječjem radu i to je ono što je učinila Bolivija ovim zakonom koji jamči zaštitu prava djece koja rade. S obzirom na to odlučili smo danas pozvati govornice koji će nam govoriti o tome. Imamo ovdje veleposlanika Bolivije u Briselu, gospodina René Fernandeza. Zatim imamo gospodina Kozija, predstavnika UNICEF-a za Boliviju. Imamo e, gospođu Mariju Rozu De Paolis iz Europske komisije koja je zadužena za e, zapošljavanje, socijalnu inkluziju i zaštitu i profesora Libela koji je član nevladne organizacije PRONAC koja podupire E, i podržava e, rad djece. E, pronac je španjolska skraćenica za djecu i adolescente koji rade. Njegova organizacija pruža potporu djeci koja rade i profesor Libel je također direktor institucije za međunarodne studije o djeci i djetinstvu na, u Berlinu. I evo mi ćemo danas razgovarati o, ovoj temi dječjeg rada. Znamo da to postoji u mnogim zemljama, ja sam to osobno vidjela u Africi. Većina rada na u poljoprivredi e, se većinu rada obavljaju djeca. Dakle, imamo četiri govornika. Profesor Libel e, mora nas napustiti u 12. Bilo bi dobro da drugi govornici završe do pola 12. E, kako bismo onda mogli početi postavljati pitanja i kako bi gospodin Libel mogao odgovoriti na pitanja. Prvo ćemo dati e, riječ veliposlaniku Fernandezu koji će nam nešto više reći o ovom zakonu. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Ja bih htio čestitati gospođi McAven i tajništvu. E, želim pozdraviti sve e, ovdje nazočne. Osobito želim pozdraviti našu braću e, u borbi ljude koji su članovi Podemosa. Oni se bave pitanjima kojim, za koje nadležne ovaj odbor deve. Želim osobito pozdraviti, a onda ću preći na španjolski, pošto ovdje imam na raspolaganju prijevod. Želim pozdraviti braću koji su vođe u NACPO pokreta, taj e, se pokret sastao prije dva tjedna u La Pazu. Njihovi vođe su mladi ljudi, e, djeca, adolescenti e, koji rade u Boliviji. To je sve naravno povezano sa ovom inicijativom i sa ovim zakonom htio sam to jednostavno spomenuti jer je to povezano sa ovim kontekstom o kojem danas razgovaramo. Bolivija je suverena zemlja sa e, izabranom vladom. Predsjednik Morales e, je predsjednik već devet godina, a na vlasti je e, stranka koja poštuje sve međunarodne sporazume što se tiče mm, normi koje uvodi ovaj zakon, e, time se dakle garantira pravo mladih ljudi i djece, prava e, i izražavaju se interesi države i interesi tih osoba. Garantira se se socijalne garancije i garantira se obrazovanje e, tim mladim ljudima. To je dakle sada zagarantirano ovim zakonom. Dakle, e, više nacionalna država Bolivija e, imala jedan niz inicijativa i sama djeca koja rade, odnosno mladi ljudi su bili sudionici u donošenju ovog zakona. E, su u raspravama, u pregovorima kako bi promovirali dakle svoja, svoje interese i svoja prava. Ovaj zakon donešen je 2014. 17. srpnja i ponavljam, djeca, djevojčice i dječaci, adolescenti su odigrali ključnu ulogu u donošenju ovog zakona koji ima za cilj da ih zaštiti i da zaštiti druge ranjive skupine u zemlji, a sve to skupa pod pokraviteljstvom gospodina Moralica. Po naše mišljenje ovaj zakon je vrlo važan, mi smo vrlo ponosni na njega i sad ću vam objasniti zašto smo ponosni. Kao prvo, ovim zakonom, odnosno zahvaljujući e, strukturi ovog zakona i sadržaju ovog zakona, djeca više nisu objekti nego subjekti i to u dva smisla te riječi. Oni su subjekti samog ovog zakona, a to je zakon koji je skrojen po njihovim potrebama, po njihovim zahtjevima. Tako da djeca više nisu objekti kojima se nameću razno razna administrativna pravila i zakoni, nego su oni tu bili glavni dionici, oni e, su sudjelovali u donošenju zakona koji garantira njihova prava. A sada konkretnije što se tiče ovog zakona. U raspravama su dakle sudjelovala djeca, djeca koja rade, ponavljam, oni više nisu objekti nego subjekti e, i bili su sudjelo, sudjeli su u ovom procesu kao su zakonodavac na neki način Ovaj zakon je dao jedan pravni okvir za njih i njihove obitelji. Tu, je, tu su uzete dakle u obzir mišljenja e, koja su oni izrazili. To je jedan novi oblik zakonodavnog postupka gdje su bili cijela ta procedura je stvorena kroz jedan dijalog i krajnji rezultat tog dijaloga je ovaj zakon. Da, tu se pritom slušalo ne samo na interese i potrebe te djece, nego i njihova stvarnost, njihov, njihov stvarni život. Ovim zakonom se dakle garantiraju njihova prava, odnosno navodi se jedan katalog, jedan registar svih prava koja e, imaju djeca koja rade. U postojećem kontekstu. Dakle, tu se ne radi o jednom nerealnom virtualnom kontekstu, nego o realnom, o stvarnom e, stvarnosti djece koja rade osobito u Boliviji to nije dakle stvarnost e, kakva postoji na drugim mjestima na svijetu, a ne u Boliviji, nego naša stvarnost u Boliviji. Postoje vrlo često e, stvari koje se donose na temelju stvarnosti kakva postoji u nekim drugim dijelovima svijeta, na primjer u zapadnim zemljama, ali ovaj put e, se e, ovaj zakon donio u odnosu na stvarnost kakva ona postoji u Boliviji. To je vrlo važan element, o tome ću još govoriti i kosnije Nadalje, Ovaj zakon uvodi jedan niz mehanizama koji će štititi mlade ljude od eksploatacije, omogućit će im e, bolji pristup obrazovanju, e, ustanovljava prava mladih ljudi koji rade, ali i njihove odgovornosti. E, također se ovim zakonom osnivaju institucije koje će E, biti nadležni za provedbu ovog zakona. Ovaj zakon odgovara e, našem konkretno, našoj konkretnoj socijalnoj i e, drugoj stvarnosti. Zbog cijelog niza jednostavnih razloga prije ovog zakona ta prava nisu bila garantirana jer to nije bilo u ničijem interesu ali nova vlada Bolivije se u, na u prvoj godini e, svoga rada pozabavila ovom tematikom, ovim pitanjima i e, poradila na tome da se stvori neophodna e, klima i da se provede jedno zaštitno zakonodavstvo koje će zaštititi djecu i mlade ljude koji rade. Ako ako postoji e, vlada koja je ispunila svoje obećanja u Boliviji, onda je to vlada gospodina Moralesa. To je vlada koja je doista pokušala poboljšati razno razne indeks, indekse e, e, što se tiče socijalnog socijalnih normi i standarda. Što se tiče onoga što vas sada zanima, uzimajući u obzir ovaj zakon, mi se nadamo da je ovaj zakon veliki doprinos zaštiti mladih ljudi i njihovih prava i da će e, dakle e, ukidanje rada djece je nešto što je vrlo važno ali mi smo sigurni da ne postoji ni jedna zemlja na svijetu gdje su ti problemi riješeni na način kao u Boliviji, odnosno gdje su učinjeni koraci koje smo mi učinili kako bi se riješili problemi e, djece koja rade. Ovim zakonom se ustanovljava period od pet godina e, u tom roku trebaju biti e, iskorenjeni uzroci e, koji za posljedicu imaju to da djeca rade. Dakle, vlada Bolivije je dala prijedlog, e, ovaj zakon kao prijedlog predložila prije dvije godine sa ciljem da se smanji ekstremno siromaštvo da se indeks, indeks siromaštva smanji e, odnosno da se zapravo u osnovi da se ukine e, ekstremno siromaštvo u Boliviji do 2025. Mi smo imali šestero, sedmero ste brojke kao indekse koje želimo smanjiti. E, našem, e, našim građanima e, našem stanovništvu, ali i ostatku svijeta mi ovo predstavljamo kao primjer E, rada na ukidanju siromaštva i pritom tražimo i međunarodnu podršku, odnosno zahvalni smo na međunarodnoj podršci. Mi jesmo dobili podršku iz inozemstva kako bismo uspjeli postići svoj ambiciozni cilj da se e, smanji siromaštvo i ukine e, potreba za radom djece. Ovaj zakon je dakle primjer takvog rada na postizanju tog cilja. E, činjenica da ovaj zakon postoji i da se radi na ukidanju siromaštva i dječjeg rada u skladu je sa međunarodnim konvencijama koje je potpisala i Bolivija. Ono što bismo željeli sada učiniti je obratiti se različitim e, interesnim skupinama Ovo je realističan zakon koji je stvoren, usvojen kako bi se ukinuo rad djece. Želim još jednom naglasiti da smo njime ustanovili jasne mehanizme e, s tim ciljem i ovaj zakon se sada primjenjuje kako bi se ukinuli uzroci potrebe za dječjim radom. E, imamo sada jedan sustav nadzora Bolivija je zemlja koja naravno poštuje sve svoje međunarodne obveze, sve sporazume koje je potpisala. 5 e, do 8 e, na nijedan način ne E, nije e, u sukobu s nijednim međunarodnim sporazumom. Ono što smo učinili je da smo e, licemjerje ostavili iza sebe u jednom nesavršenom svijetu mi smo stvorili jedan realistični zakon koji odražava situaciju u našoj zemlji. To je zakon koji gdje nema sumnje je li on kompatibilan ili ne sa međunarodnim konvencijama. Ja jednostavno želim e, ponoviti, odnosno ponovo naglasiti da nijedan način ne povređuje međunarodne e, sporazume i konvencije kojih je Bolivija potpisnik. Iz svih tih razloga koje sam podvukao, mi smo doista vrlo ponosni na ovaj zakon i na ono što smo postigli njegovim usvajanjem. Juče sam razgovarao sa predstavnicima e, udruženja koji štite interese djece u Europi i došli smo do vrlo sličnog zaključka e, što se tiče ovog zakona, ne samo mi među sobom, nego i sa predstavnicima međunarodnih organizacija. Oni su se također složili sa onim što je u fokusu ovog zakona. Međunarodna organizacija rada, Ujedinjeni narodi također surađuju naravno sa nama u e, borbi protiv različitih izazova koji postoje u tom području, dakle e, ukidanja e, rada djece, odnosno uzroka koji E, postoje zbog kojih su djeca prisiljena raditi. Mi smo dakle dobili mnogo pohvala za e, ovo što smo odradili, odnosno ovaj zakon koji smo usvojili. Način kako je ovaj zakon e, ispregovaran, donešen, njegov sadržaj i forma u kojoj taj sadržan sadržaj stavljen bi, će služiti kao inspiracija e, i u drugim zemljama svijeta. S druge pak strane, mi mislimo da će, ga, da će i drugdje ovaj zakon biti kopiran i imitiran jer u mnogim zemljama postoje slični problemi kao i Boliviji. Tu se nalazimo u području gdje zapadni svijet zapravo ustanovljuje e, standarde i pravila iako je životna stvarnost u našoj zemlji sasvim drugčija nego u e, životna stvarnost u zapadnim zemljama. Dakle, ovaj zakon je po našem mišljenju ništa manje e, nego uzoran i primjer drugima. E, naša vlada je e, kritizirala sve one koji pokušavaju e, pomoću trgovinskih sporazuma i raznih drugih sporazuma nas doveti u situacije u kojima mi ne želimo biti i kojima se ne želimo podvrći. Nitko neće moći manipulirati nama na taj način i mi ni na jedan način e, nećemo biti e, prijateljski nastrojeni prema nikakvoj vrsti ucjene ili iznude, to je nešto što mora ostati iza nas. Nažalost, zapadna kultura je to e, taj način funkcioniranja e, do sada upražnjavala, ali to će e, postati stvar prošlosti. Postoje e, narodi na svijetu koji su siromašni, a postoje i narodi koji prosperiraju na temelju siromaštva siromašnih. I mi mislimo da siromašni moraju dobiti svoj glas, svoju moć i da moramo e, uskladiti i udružiti napore kako bismo iskorijenili rad djece. To su vrlo važni aspekti koje smo mi e, uzeli u obzir, odnosno koji su bili sastavni dio našeg izražavanja solidarnosti. Jednostavno sam htio naglasiti da Naravno, e, ILO, Međunarodna organizacija rada, će utvrditi da li je ovaj zakon kompatibilan sa međunarodnim sporazumima ali i konvencijama, ali mi smo uvjereni da jest kompatibilan i naša namjera pritom bila je a zato i razgovaramo sada ovdje sa Europskim parlamentom je da se razgovara o ovom konkretnom zakonu. Ja se nadam da će ga prihvatiti i e, susjedne zemlje, a i druge zemlje izvan Južne, izvan e, Južne Amerike. Eto, to je duh ovog zakona. I na kraju želim reći za nas je vrlo važno da čujemo e, što su brige i problemi onih koji su predmet ovog zakona, mladih ljudi koji rade, djece, djevojčica, dječaka i ja se nadam da će ta poruka stići i do vas ovdje u Europskom parlamentu i zato smo danas ovdje na, na ovom odboru sa velikim zanimanjem ćemo saslušati što E, su vaša mišljenja? Ja već deset dana razgovaram sa mladim ljudima o ovoj temi i oni su mi objasnili veliku borbu u kojoj su e, cijeli proces koji je e, se odvijao u pozadini donošenja ovog zakona obuhvaćen je i opisan ovom publikacijom koju imam kod sebe. Tu je opisan cijeli taj proces. Ova publikacija je jedna od starijih e, iz 2012. Ponavljam, e, razne, razni problemi djece koja rade e, su uzeta u obzir obuhvaćeni i o svemu je tome riječ u ovoj publikaciji. Dakle, ovo je naše rješenje za borbu protiv rada djece. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Dobili smo uvid u cijelu ovu e, problematiku, odnosno u zašto se vodi međunarodna rasprava o tome. A sada riječ dajem profesoru Liblu koji će nam reći nešto više o detaljima ovog zakona. Izvolite. Hvala vam lijepa na pozivu. Ja bih želio govoriti na španjolskom, budući da je to jedan od službenih jezika Bolivije, a više manje sposoban sam izraziti svoje ideje na španjolskom. Prevođenje postoji. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste me pozvali. Ovo je prvi puta da sam dobio priliku da kažem nešto o istraživanju koje sam proveo, a čija je tema ova vrlo e, važna tema vezana uz rad djece. To je tema kojom se ja bavim već nekih 35 godina. Radim kao profesor na otvorenom sveučilištu gdje imamo i odjel koji se bavi pitanjima dječjih prava. To je jedan od glavnih ocijeka na sveučilištu. A za nas i za sve ono čime se bavimo, od ključne je važnosti da provodimo istraživanja i da prenosimo razmišljanja djece i mladih radnika. Ono što nas posebno zanima jest rad organiziranih skupina djece. Dakle, zanimaju nas aktivnosti djece koja su sastavnim dijelom organiziranih pokreta kao što možemo vidjeti u Latinskoj Americi ili u nekim afričkim zemljama. Bolivija je e, posebice eklatantan primjer. Mi mislimo da je zapravo Bolivija zemlja koja je preuzela na neki način pionirsku ulogu u ovom području. To je zemlja u kojoj su djeca i mladi organizirani, e, oni zapravo imaju vlastite sindikate, sudjeluju ravnopravno u dijalogu sa zastupnicima u parlamentu, sa istaknutim političarima sudjelovali su također u pripremi nacrta zakona koji se među ostalim odnosi i na njihove živote. Dakle, ne radi se samo o zakonu koji se bavi pitanjima dječjeg rada, radi se zapravo o zakonu koji uređuje općenito gledano prava i obveze mladih ljudi u Boliviji. Mislim da je vrlo važno za te mlade ljude i za djecu upravo to što su sudjelovali u izradi ovoga zakona zato što na neki način nose odgovornost i e, za prava druge djece, djece koja ne rade. Svjesni su onoga što čine i znaju koliko je to značajno za njihove obitelji. Oni žele da se njihova prava kao radnika priznaju. To je možda nešto što se na prvi pogled može učiniti kontradiktornim. To nije ni pošto laka zadaća. Naime, pronaći zakonska rješenja za ovakva pitanja e, usred takvog jednog inherentnog sukoba koji postoji kad se radi o ovoj temi je vrlo teško. Kad razmislim primjerice o svojoj djeci, moram reći da su i ona iskazala interes za to da rade i zarađuju E, svoj novac, a ne da im samo roditelji daju džeparac. Međutim, e, to me navelo na čitav niz razmišljanja, ideja e, i situacija je vrlo složena. No vratimo se na pitanje Bolivije. Ovaj zakon zaista ima, zaista seže u daleku prošlost. On nije rezultat rada samo nekoliko proteklih mjeseci, Priprema samog teksta zakona bila je dugotrajna i tijekom te pripreme došlo je zaista do sukoba mišljenja s jedne strane između zastupnika u parlamentu, s druge strane mišljenja djece. Ovaj zakon zapravo stvari usmjerava u jednom novom pravcu. Koliko mi je poznato, ovo je zakon bez presedana. Dozvolite da vam pobliže objasnim kontekst u kojem je nastao ovaj zakon. Ovaj se zakon bavi problemom takozvanog prisilnog dječjeg rada. uobičajeni pristup ovom problemu zapravo je e, uvesti zabrane. Jednostavno zabranite djeci da rade, zabranite im pristup tržištu rada i ograničite dob u kojoj djeca mogu pristupiti tržištu rada. To je općenito pristup e, koji e, zauzima Međunarodna organizacija rada. Donja granica za pristup tržištu rada je 15 godina prema konvencijama Međunarodne organizacije rada. Djeca mlađa od te dobi ne mogu raditi. Bolivija je odlučila zapravo izokrenuti ovu logiku. Ova logika zabrane koja je najčešći pristup zapravo se dovodi u pitanje. Zbog čega? Zbog čega je došlo do preispitivanja e, te logike? E, zbog e, realnih iskustava Bolivije. Prema najsvježim statističkim podacima, gotovo milijun djece radi. Dakle, djece koja su mlađa od 15 godina starosti. To je nešto što je izravno povezano sa pitanjima siromaštva, a i s nekim drugim pitanjima. E, možda postoje naravno i drugi razlozi koji su doveli do ovako visoke brojke djece koja sudjeluju na tržištu rada. Naravno, nastojalo se pristupiti e, logikom zabrane e, rada djece ispod određene dobi, međutim, to jednostavno nije davalo rezultata, nije bilo učinkovito. Što više, to je imalo negativan učinak na onu djecu koja jesu radila, zbog toga što su se ta djeca zapravo našla u situaciji u kojoj rade, rade nezakonito i istovremeno ne uživaju nikakvu zaštitu vlastitih prava. Naime, sama djelatnost koju su obavljali činjenica da rade smatrala se za to je konkretno značilo da ih se izlagalo diskriminaciji i na neki način njihov se rad kriminalizirao, zato što su njihovi roditelji zapravo kršili zakon. Svjesna sam situacije u Kolumbiji i u nekim drugim zemljama i znam za primjere u kojima su zapravo roditelji kažnjeni e, globom zbog toga što su dozvolili da im djeca rade. S ovim novim zakonom koji je donesen u Boliviji, ta zemlja zaista pokušava e, na neki način stvari pokrenuti u novome smjeru i promijeniti pravila, tako da zapravo dobijete novi e, zakonski okvir kojim se uređuje rad djece, i to se čini na način koji jamči da se radni uvjeti djece postepeno mogu poboljšati. E, prethodni govornik e, točno je rekao, ne radi se zapravo o legalizaciji dječjega rada. Radi se o uspostavljanju minimalnih standarda koje je potrebno poštovati kako bi se djeci uopće dozvolilo da rade. U ovome se zakonu govori o izuzecima. Mislim da su ti izuzeci zapravo opće naravi, primjenjuju se na sve sektore, međutim važno je imati na umu da ovaj zakon zapravo opisuje uvjete koje treba ispuniti da bi se djeci dozvolilo da rade. Primjerice, jasno je iskazana obveza koju poslodavac ima jasno je iskazana obveza koju obitelj ima i koju imaju svi oni koji bi potencijalno mogli ostvariti korist temeljem rada djece. Zapravo se na ovaj način pokušava boriti sa problemom gospodarske eksploatacije djece. Kao što nam je svima poznato, eksploatacija je nešto e, na što su se osvrnule i konvencije Međunarodne organizacije rada koje se bave dječjim radom i gdje vrlo jasno stoji da djeca imaju pravo na zaštitu od gospodarske eksploatacije. To je zapravo formulacija koja je preuzeta doslovno i uključena u novi polivijski zakon ne samo da je uključena u tekst zakona, već se zapravo e, ta odredba nastoji pretočiti i u pragmatične korake kako bi se mogla provesti na terenu. Dan je okvir za uspostavljanje institucija koje su, novih institucija koje u svojoj nadležnosti imaju e, zadatak praćenja na nacionalnoj razini, na lokalnoj razini, e, kako se e, ove odredbe provode. Dakle, mora se zaista provjeriti da su ispunjeni svi uvjeti koji omogućuju rad djece. Imenovani su povjerenici za rad djece, čija je zadaća da provjere provodi li se zakon i moraju donijeti odluku smiju li ili ne djeca raditi. Ti ljudi također daju savjete djeci. Dakle, radi se o savjetima koje se primjerice tiču ljudskih prava. Također daju djeci potrebne informacije. Uspostavljena su nova tijela e, odbori za rad djece, taj proces još uvijek nije završen, dakle odbori za rad djece trebali bi biti ofrmljeni diljem zemlje. I djeca će zapravo imati utjecaj na njihov rad kao što su imala utjecaj na izradu samog teksta zakona. E, da sažmem, samo minutu molim vas. Ono što sam zapravo želio reći jest da postoje određene temeljne potrebe i uvjeti koje treba ispuniti. Trenutačno inspekcija ne može obavljati svoj posao kako treba, zato što inspekcija rada zapravo pati zbog vrlo visokog radnog opterećenja i isto tako mora se među ostalim boriti protiv jednog od gorućih problema u zemlji, a to je nasilje nad djecom. E, inspektori zbog toga nemaju još uvijek mogućnosti preuzeti ove dodatne zadaće. Vrlo je važno da se tim inspektorima omogući da obavljaju svoj posao kako treba, a da bi to mogli, naravno, nužna im je potpora i nužne, nužan im je pristup određenim resursima. Potrebna je izgradnja kapaciteta. Svi ti inspektori moraju dobiti adekvatnu potporu, nužnu potporu. Mislim da Europska unija može odigrati pozitivnu ulogu u smislu davanja potpore bolivijskoj državi kako bi se pobrinula da ovaj sustav savjetnika i inspektora funkcionira kako treba. Sami odbori za rad djece još uvijek nisu uspostavljeni u svim dijelovima, neki eh, tek trebaju biti oformljeni. I to je zapravo nešto što nam daje čitav niz prilika da damo potporu sudjelovanju djece u stvaranju vlastite sudbine. Dva aspekta provedbe moraju funkcionirati i to je možda nešto što bi moglo se oponašati i preuzeti u ostalim dijelovima Latinske Amerike, ali ne samo u Latinskoj Americi, već isto tako i u drugim zemljama i ovdje. Dječji pokreti već su jasno dokazali da su u stanju preuzeti odgovornost Mislim da je važno priznati njihov rad i mislim da je važno da se da podrška njihovom radu. To nije uvijek lako, nije lako ako želite se i školovati i raditi i ako imate čitav niz zadaća koje morate obaviti. Svakako onda nije lako sudjelovati i na ovaj način i oni zaslužuju našu potporu. Hvala. Imamo još dva govornika. Prvo dajem riječ gospođi Mariji Rosi de Paulis iz Europske komisije, nakon toga ćemo čuti reakciju UNICEF-a. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa što ste pozvali i predstavnike uprave za razvojnu suradnju. Dječji rad je jedan od e, razloga e, velikog siromaštva Dječji rad, odnosno djeca koja rade, zapravo su jedna od najvećih neformalnih skupina u nekim gospodarstvima. Međunarodna organizacija rada i njezine konvencije zapravo definiraju dječji rad kao aktivnost koja djecu lišava djetinstva, a isto tako ima neželjene posljedice na njihov psihofizički razvoj. Dječji rad je stoga pitanje zaštite ljudskih prava. U skladu sa člankom 32. UN-ove konvencije o pravima djeteta, priznaje se pravo djeteta na zaštitu od gospodarske eksploatacije i od obavljanja bilo kakvog oblika djelatnosti koja bi ga mogla dovesti u opasnost ili utjecati na njegovo školovanje, odnosno štetiti psihičkom, fizičkom, duhovnom, moralnom ili socijalnom razvoju djeteta i zdravlju. Postoje dvije konvencije koje je 138 o minimalnoj dobi i 182 o e, dječjem radu. U svojem najekstremnijem obliku dječji rad uključuje djecu koja su zapravo porobljena, odvojena od svojih obitelji i izložena vrlo teškim opasnostima i bolestima, a to se vrlo često događa u vrlo ranoj dobi. Dječji rad e, postoji u čitavom nizu oblika. Međutim, hitan je prioritet da se bez bilo kakvog odlaganja ukinu najteži oblici dječjeg rada kako ih e, definira članak 3. Konvencije Međunarodne organizacije rada koji potiče na usvajanje novih instrumenata za eliminiranje i zabranu najgorih oblika dječjih rada. To bi trebao biti jedan od prioriteta nacionalnih i međunarodnih aktivnosti rad koji ugrožava fizički, psihički ili moralni, e, fizičku, psihičku ili moralnu dobrobit djeteta zbog svoje naravi ili zbog uvjeta u kojima se odvija, poznat je pod nazivom opasan rad. Popis vrsta djelatnosti koji nipošto nije finaliziran i kojeg treba redovito revidirati uključuje primjerice i rad djece u industriji reciklaže, reciklaže elektroničkih uređaja kao što su primjernice mobiteli ili akumulatori. Posebice se ističe ranjivost djevojčica koje su podložne e, upadanju u mrežu trgovine ljudima i tako se izlažu prostituciji. E, to je nešto što zapravo dovodi e, do lišavanja te, tih djevojčica osnovnih ljudskih prava ne samo u djetinstvu već i u odrasloj dobi. Također, dječji rad zastupljen je i u poljoprivrednim sektorima, uzgoju stoke i drugim poljoprivrednim sektorima. Tome e, je uzrok čitav niz razloga. Djeca su u opasnosti zbog toga što se koristi težak fizički rad, različite kemikalije kao i strojevi koji djecu mogu dovesti u opasnost. Posljedice na djecu su mnogo teže nego na odrasli i to zbog čitavog niza razloga. Primjerice, budući da djeca udišu mnogo češće nego odrasli, a koža im je tanja nego koža odraslih, e, izlažu se većoj opasnosti izlaganjem prašini ili kemikaliji. Primjerice, E, određene bolesti kao što je asma dijagnosticirat će, dijagnosticirat će se e, ili dosta kasno u njihovoj životnoj dobi ili možda čak ranije, ali će imati trajne posljedice na njihovo zdravlje. Zbog toga je izuzetno važno da se provodi analiza rizika na obiteljskim gospodarstvima i da se odmah ispravljaju manjkavosti koje bi se mogle zateći, a koje mogu biti ispravljene uz vrlo niske troškove dječji rad obično opada kako e, raste standard u zemlji. Vrlo je važno da se dječjem radu pristupi na jedan realističan način. Ukidanje najtežih oblika dječjeg rada jedan je od glavnih prioriteta razvojne strategije. To je primjerice e, sastav dio strategije e, razvoja vještina, strukovnog obrazovanja, socijalne zaštite, socijalnog dijaloga i podizanja razine svijesti u društvu. Međutim, inovitavni pristup je nužan kako bismo se uhvatili u koštac sa stvarnim uzrocima dječjeg rada. Zbog toga se hitno mora ugraditi pitanje e, dječjega rada u sve politike u ključnim sektorima, uključujući i sve koji sudjeluju u opskrbnom lancu. Izuzetno je važno da se ustraje na e, pripremi studija procjene i prikupljenju statističkih podataka. Vrlo je teško doći do statističkih podataka o dječjem radu. Vrlo je važno također kreirati e, jasne e, DAK šifre. Na primjer, takva kodifikacija ne postoji još uvijek za dječji rad. Također je vrlo važno uzeti u obzir restrikcije koje postoje u okružju e, i koje sprečavaju dokidanje, učinkovito dokidanje dječjeg rada. To su restrikcije koje mogu proizlaziti iz tradicijskih i kulturoloških obilježja određene zemlje, kao što je primjerice slučaj u Boliviji. Zbog toga je izuzetno važno da se na tome radi, a isto tako je važno da djeca znaju svoja prava, da koriste svoja prava i da sudjeluju u onim programima koji mogu olakšati poboljšanje poboljšati njihov život, kao što su programi obuke programi razvoja vještina. To je nešto što bi trebalo biti sastavnim dijelom um, propisa koji uređuju dječje rad, uključujući i one koji se odnose na minimalnu dob. Vrlo je važno što su djeca imala utjecaja na izradu teksta zakona o radu djece i mladih kako bi tako iskoristila svoje pravo da se zaštite od gospodarske eksploatacije. Također je vrlo važno mobilizirati strateške partnere u svim sektorima. Važno je uskladiti djelovanje privatnog i javnog sektora kroz aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, medije i organizacije. Promicanje zaštite dječjih prava u samoj je srži politike zaštite ljudskih prava Europske unije. Europska unija je predana iskorjenjivanju dječjeg rada na globalnoj razini, a posebice je predana dokidanju najgorih, najtežih oblika dječjeg rada. To je jedan od hitnih prioriteta i sastavnim je dijelom prioriteta naše razvojne politike konvenciji Međunarodne organizacije rada broj 182 izuzetno je važno da se ažurira popis opasnih djelatnosti u kojima bi djeca mogla e, sudjelovati. Kao sastavni dio programa za razdoblje nakon 2015. godine radi se također i na dostojanstvenom radu, na pitanju dostojanstvenog rada. E, vrlo je važno da djeca imaju izravnu korist od potpore koja se pruža za razvoj takvih programa. Primjerice, 2018. godine 2015. godine Europska komisija je financirala 18 projekata koji se bave pitanjem zaštite dječjih prava i ukidanja e, izrabljivanja djece. Vrlo je važno djelovati u ruralnim zajednicama kako bi se pronašla odgovarajuća rješenja koja će zaštititi djeca. Kroz e, obrazovanje, obuku i informiranje Važno je ponuditi i alternativna rješenja i to je jedan od glavnih ciljeva europske razvojne politike izobrazba e, putem vježbeništva kroz e, poduzeća e, nešto je što je vrlo efikasno, ali često služi kao paravan za najteže oblike dječjeg rada. Naš program je stoga usmjeren na to da se osnaže veze između formalnog obrazovanja i neformalnog vježbeništva, te da se promiče dijalog o prevenciji sa glavnim dionicima. U usporedbi s onime što čini UNICEF, odnosno u suradnji s UNICEF-om, Europska unija je nedavno objavila instrumentari za zaštitu dječjih prava koji bi trebao omogućiti u daljem promicanju ovakvih oblika suradnje. U sklopu investicijskog programa i instrumenta za razvoj Europska unija je financirala projekt u visini od 2,5 milijuna eura. Taj je novac dane vladinim udrugama u Boliviji koje sudjeluju u projektima sa lokalnim vlastima a služi da se poboljša zaštita ljudskih e, prava muškaraca, žena i djece prilikom zapošljavanja u mikropoduzećima u sektoru metalurgije i tekstilne industrije, a putem razvoja vještina, utvrđivanjem veza sa predstavnicima organizacija koje osiguravaju pristup socijalnoj skrbi i uslugama za mikropoduzeća kao i onima koji pružaju financijsku potporu te javnim i privatnim tijelima koja promiču zapošljavanje. Novi projekt e, od e, više od 3 miliona 150 e, tisuća eura će biti implementiran u Boliviji i Peru kako bi pomogli radnicima E, koji se nalazi u urbanim područjima, a e, čiji rad nije zaštićen. Isto tako imamo projekte za uključivanje mladih u partnerstvu sa OECD-om, a u e, Latinskoj Americi ćemo implementirati isti onaj program kao i u Peru i Salvadoru. To je projekt koji se tiče pomoći mladih u pronalaženju zaposlenja i poštivanju e, njihovih civilnih prava kao i pružanju obuke. Mi želimo pružiti e, mogućnosti osjetljivim skupinama, a naročito djeci. Ovo je globalni izazov za sve nas, tako da je bitno pružiti i globalni odgovor. Moramo imati zajednički pristup kako bismo e, hitno se bavili ovim pitanjem i kako bismo prekinuli začarani krug koji je negativan i pretvorili ga nešto u što je pozitivno. Djeca koja su e, dobrog zdravlja E, mogu imati kapacitet za uživanje u dostojanstvenom životu. Hvala. Sada prelazimo na našeg posljednjeg govornika, gospodin Kozi iz UNICEF-a koji predstavlja UNICEF u Boliviji i nevladne organizacije za zaštitu djece. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Dobar dan e, svim govornicima i svim zastupnicima, kao i kolegama iz Briselskog ureda, koji su moje kolege. Hvala vam lijepa što ste me pozvali e, i što ste mi dali priliku govoriti o ovom pitanju. Nadam se da ću moći dati osnovne detalje i objasniti što zakonodavac zapravo pokušava učiniti s ovim novim zakonom, a naročito vezano uz rad djece. U ovom izlaganju ću vam dati nekoliko elemenata vezanih uz opći kontekst, a nakon toga ću se osvrnuti posebno na rad djece. Bolivija je jedna vrlo raznolika zemlja u kojoj postoji dosta indigenih e, skupina i Bolivija je također raznovrsna što se tiče kulture, e, strukture društva i tako dalje. Ja sam tamo živio posljednje tri i pol godine i to mi je bila velika privilegija jer sam bio dijelom e, cijelog tog postupka izmjene u prelaznom periodu koji je započet prije osam ili devet godina mi smo zapravo htjeli uspostaviti e, koncept e, dobrog e, suživota i suradnje između ljudi, poštivanja zemlje i tako dalje, a usredotočili smo se na pitanje socijalne uključenosti UNICEF E, je pokušao pružiti potporu vladi u ovom postupku jer kao što znate e, jednakost je nešto e, što je nama jako značajno. Naš glavni direktor je to promovirao kao glavnu temu posljednjih šest ili sedam godina. Bolivija je danas zemlja u kojoj imate demokratski prostor koji je otvoren za uključivanje svih građana. To je zemlja koja je decentralizirana i u posljednjih 20 godina surađuje sa zemljama u razvoju, e, Afrikom, zemljama Afrike i Latinske Amerike. Nikada nisam vidio tako decentraliziranu zemlju kao što je Bolivija. Postoje četiri razine decentralizacije, nacionalni, departmanski, općinski i i e, nivo kojem upravljaju indigene skupine i zapravo sve to nam je pružilo mogućnost usvajanja specifičnih zakona koji su prilagođeni svakoj od specifičnih situacija. U posljednjih četiri ili pet godina Bolivija je okarakterizirana kao zemlja sa kontinuiranim e, gospodarskim rastom BDP raste između 4,5 do 5%. To je stvorilo naravno nove mogućnosti, a ujedno i pokazalo e, da je Bolivija danas zemlja koja se bavi e, pitanjem zdravlja svojih stanovnika, naročito zdravlja žena i nadamo se da ćemo ove godine postići dobar napredak i na ovom pitanju. Izazovi s kojim se suočavamo danas su e, vezani uz e, djecu. Radi se o ranjivoj skupini koja je podložna siromaštvu i budući da se ekstremno siromaštvo smanjuje, imamo sve više i više djece i obitelji koja se nalaze na rubu siromaštva. Dakle, ovdje ne govorimo o ekstremnom siromaštvu, ali govorimo o obiteljima koje su e, blizu siromaštva i tu dolazimo do pitanja rada djece. Većina djece koja rade se e, nalaze u those living su djeca iz obitelji koja se nalaze na rubu dakle tog siromaštva, a temeljeći se na gospodarskim e, e, kriterijima Bolivije i uzimajući u obzir prirodne izvore i resurse Bolivije, sve to obitelji koje se nalaze na rubu siromaštva mogu ponovno e, biti e, u situaciji ekstremnog e, siromaštva. Vlada pokušava razviti nove strategije kako bi se borila protiv ovog problema i savremenog problema e, rada djece. Također postoji i siromaštvo koje se ne tiče samo prihoda, već jednostavno pristupa određenim uslugama i također postoji problem e, e, dispariteta između, odnosno razlika između urbanih područja i ruralnih područja i razlika među skupinama stanovništva. Evo sada možemo prijeći na sljedeći slajd i tu vam želim govoriti o ovim razlikama kojima na koje sam se osvrnuo, naročito vezano uz obrazovanje u prosjeku E, bolivijska djeca idu u školu otprilike 9 godina, ali ako pogledate ovdje sada ovaj grafikon, vidite da djeca koji žive u urbanom području ima priliku e, ići u školu 15 godina, a ako pogledamo primjer djevojčice iz ruralnog područja, ona e, u prosjeku ide u školu samo tri i pol godine, što Boliviju čini jednom od naj e, neravnopravnih zemalja po pitanju e, ravnopravnosti spolova. Kao što sam rekao, postoje ogromne razlike koje možete vidjeti i ovdje što se tiče pristupa obrazovanju, zdravstvu, gospodarskim prilikama i to e, se posebno tiče indigenih e, skupina. E, one problemi koji se tiču e, djece su naznačeni u zakonu koji je objavljen 17.7. prošle godine i po tom zakonu djeca su nositelji prava, djeca su sudjelovala u izradi ovog e, zakona prema našim informacijama kroz E, sam postupak prikupljanja informacija o novom zakonu i sada imamo novi zakonski okvir koji e, se bavi preostalim izazovima e, za ispunjavanje i poštivanje ljudskih prava. Jedno od tih prava je pravo zaštite djece koja rade i mislim da smo o tome govorili i malo čas. Prije smo se usredočavali samo na jednu skupinu stanovništva, ali sada smo vidjeli iz naših e, procjena da e, rad djece također se tiče i drugih skupina, što je jako bitno jer sada radimo na novoj strategiji za e, smanjenje i ukidanje dječjeg rada. U ovom zakonu o radu djece u člancima 126 do 140 postoji zalaganje vlade e, Bolivije za ukidanje dječjeg rada do 2019. godine. E, članci 126 i 135 su u skladu sa e, preporukama CRC-a, dakle nepostojanje prisilnog rada niti izrabljivanja e, djece. E, članak 127 i 128 je također u skladu sa CRC-om. E, radi se o kulturno prihvatljivim aktivnostima vezanim uz obiteljski rad. To su situacije u kojima postoji jak društveni pritak tisak na djecu i kada djeca zapravo rade određene poslove kojim Članak 129 je u skladu sa konvencijom Međunarodne organizacije za rad što se tiče minimalne dobi za rada, a po mom sudu odbor za prava e, djece ne daje nikakve e, instrukcije o minimalnoj dobi, ali se osvrće na konvenciju Međunarodne organizacije e, za rad a minimalna dob je e, utvrđena ovim zakonodavstvom e, kao dob od 14 godina. Članak 136 je u skladu s konvencijom i njime se ukidaju najgori oblici e, rada djece, što pokazuje da vlada zaista pokušava ukinuti dječji rad i to je u skladu sa odborom za prava djeteta. Ali ovdje imamo također i dvije iznimke. Ono što želimo zajamčiti i nadam se da ću se dobro izraziti je ne legaliziranje rada djece, već zaštita one djece koja su trenutačno zaposlena. Pokušat ću to bolje objasniti. Vlada pokušava reći sljedeće. Trenutno nemamo strategiju i nemamo proračun za bavljanje izvorom ovog problema. Imamo dosta ljudi koji su samo zaposleni i koji moraju raditi, koji moraju nastaviti raditi jer moraju izdržavati obitelj koja je siromašna. Problem je sljedeći. Što učiniti s tom djecom dok radimo na razvoju strategije koja će se primijeniti s ciljem ukidanja dječjeg grada do 2019. godine i sa ukidanjem e, izvora ovog problema. Moramo slušati ono što kažu djeca, moramo slušati ono što kaže društvo i raditi na izradi te strategije. Ali ono što sad želimo učiniti u skladu sa načelom e, neizrabljivanja djece u gospodarske svrhe je zaštititi tu djecu. Želimo zaštititi tu djecu koja su sada primorana raditi e, i ne možemo samo raditi na ukidanju E, dječjeg rada bez zaštite one djece koja su primorana sad za sad raditi. Sve dok ne izradimo tu strategiju moramo zaštititi onu djecu koja moraju raditi, moramo im omogućiti pristup određenim uslugama ili službama, moramo im pružiti pristup e, obrazovanju sve dok su oni primorani raditi. Uz ovu odredbu i uz sve ostale odredbe zakona, sasvim je jasno da se ovdje radi o prijelaznim odredbama i da će se raditi na ukidanju dječjeg rada do 2019. godine. Kako bismo e, zajamčili sustav zaštite djece i pružanje potpore djeci i e, jamčenje poštivanja njihovih prava, u zakonu postoji popis kriterija. Među tim kriterijima radi se zapravo o kriterijima koji kažu da se iznimno može dati odobrenje toj djeci da rade samo i kada te djelatnosti ne krše pravo djeteta na obrazovanje, kada se ne radi o opasnim aktivnostima, kada se ne radi o ilegalnim aktivnostima, kada se ne radi o nedostojanstvenim aktivnostima i kada se ne kose sa načelima pravilnog razvoja e, djeteta i kada ne e, kada se ne radi o radu koji traje duže od 8 sati dnevno. Dakle, to su šest sati dnevno. E, to mora se, e, dijete može raditi ukoliko je zaista suglasno, ukoliko je zdravo i posjeduje mentalne i fizičke kapacitete za obavljanje rada. To dijete mora moći slobodno izraziti e, svoju želju i volju za obavljanje određenog posla i institucija u kojoj radi mora imati mehanizam e, praćenja djece kako bismo zajamčili e, poštivanje prava djece, pristup e, obrazovanju te djece jer kao i sve druge djece i one koja nisu primorana raditi. Na taj način pokušavamo ispoštovati načelo jednakosti. I Zapravo vlada, kao što smo rekli, namjerava ukinuti e, dječji rad do 2019. godine, a do tog e, trenutka želi razviti sve one strategije koje su nužne za, uki, u, e, za uklanjanje e, razloga zbog kojih djeca rade. Ja mislim da ne smijemo dozvoliti gospodarsko izrabljivanje djece, da moramo ukinuti najgore oblike dječjeg rada, moramo raditi na e, razlozima zbog kojih djeca su primorana raditi i djeca ne mogu biti odgovorna za izdržavanje obitelji. E, djeca koja e, su u dobi od deset godina, mislim da se svi slažemo s tim, ne bi trebala raditi. I netko je govorio o kvaliteti obrazovanja. Obrazovanje se mora pružiti svoj toj djeci bez iznimke jer je obrazovanje ključ za prekidanje ovog ciklusa siromaštva. Mislim da je bitno da vlada nastavi raditi na kompromisnim obećanjima i da nastavi na razvoju E, sustava socijalne i zdravstvene zaštite djece i kao što je to i profesor čas rekao moramo se e, zapitati koje su kapacitete tih institucija za obavljanje ovih poslova koji su im nametnuta. Ako su te institucije sposobne odraditi taj e, posao i ako se to od njih traži moramo vidjeti da je to sve također zacrtano i u zakonu. Naravno, mi smo uz vladu Bolivije u ovom e, postupku i to nam je veliko zadovoljstvo i vrlo e, rado sudjelujemo u njemu. Hvala. Hvala što ste nam pružili priliku imati pregled e, ovog e, zakona. Imam dva govornika, odnosno tri. Gospodin Štir najprije, e, zatim gospodin Hojbok i zatim gospodin Zeler. Želi li još netko se javiti za riječ? Da. A da, da ne vi ste već na e, popisu, zapravo obraćam se sad zastupnicima koji se žele javiti za riječ, a vama ćemo dati riječ nešto kasnije naravno. E, gospodin Venta i ja također imam jedno pitanje. Gospodin Štir, izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća i hvala svim govornicima. Ja bih se također želio zahvaliti Loli Sanchez koja je zatražila da o ovom pitanju govorim. Ovo je značajno pitanje i zaista mi je žao što više zastupnika nije prisutno na ovoj raspravi. Mislim da je ključno pitanje ovdje, pitanje kapaciteta implementacije. Jer ako sam dobro shvatio, prije nego što je usvojen e, ovaj zakon 2014. godine, minimalna dob za zakonit rad djece je već bio zakonski uređen, ali e, u stvarnosti mlađa djeca su također radila, čak djeca od pet godina, pa sve do dobi od 11-12 e, godina. Bolivija kao država ima obvezu zaštite djece, ali ako nema nužne kapacitete za provedbu svoje zakonske obveze, onda u stvarnosti nailazimo na ovakvu situaciju nezakonitog rada djece. Pitamo se Hoće li Bolivija sada imati kapacitet za provedbu ovog zakona, jer provedba zakona je ključna. Ili će ove iznimne mjere biti primjenjivane ne kao iznimne mjere, već kao opće mjere, odnosno mjere na koje će uroditi gospodarskim plodom rada te djece. Dakle, postojaće institucije koje će jamčiti e, neizrabljivanje djece, ali ipak tu postoji jedna dilema. Zapravo, ako nemate institucije koje su učinkovite, ili ako imate institucije, ali one nisu učinkovite, kao što je to bio slučaj u prošlosti, a i UNICEF je se zapitao jesu li te institucije učinkovite sada, u tom slučaju e, ja ne sumnjam da vlada želi učiniti sve najbolje i zakonodavna tijela u Boliviji. Naravno, to ne dovodim u pitanje i ne dovodim u pitanje legitimitet bolivijske vlade, ali dovodim u pitanje e, krajnji rezultat ovog postupka. Ako imamo slabe institucije koje nisu bile u stanju boriti se s ovim e, pitanjem, naročito pitanjem nezakonitog rada djece koja su mlađa od 14 godina, hoće li te institucije sada to moći učiniti i hoće li te institucije učinkovito moći zaštititi djecu u skladu s ovim novim zakonom. E, a ovdje govorimo o djeci dobi od 10-12 e, godina, čak i u nekim slučajevima od 5 godina. Ili će ovo zapravo stvoriti samo još više problema te će zapravo e, lijek biti e, gori nego sama bolest. To bi bilo moje pitanje. Ako postoji nezakonit rad djece, naročito djece u dobi od pet godina, na primjer, i pitanje je trebamo li obuhvatiti zaštitom i tu djecu od 5, 9, 10, 11 godina ili su oni zapravo izuzeti iz ovog zakonodavnog okvira. I kao što sam rekao na početku, e, provedba zakona je ključna, e, naročito u slučaju da se putem dječjeg grada stvara e, gospodarski rast. Mi naravno ne želimo sniziti standarde, već ojačati institucije koje čine ove standarde primjenjivim, naravno uz potporu Europske unije. To je razlog zbog kojeg smo i saslušali e, predstavnika stalne skupštine koji je na kritičan način govorio o ovom e, pitanju, odnosno kritizirao je ovo rješenje, ali evo, ovo može biti primjer za druge, no međutim nisam siguran da je to dobar primjer, jer se bojim da ćemo uz ovo rješenje samo se vratiti unazad. Ako mi možete odgovoriti na moje pitanje, bio bih zaista vam zahvalan. I na kraju, ako mogu samo nešto na kraju reći na španjolskom. Drago mi je jer sam e, imao priliku u više navrata razgovarati sa vama, gospodine veleposlaniče. Imali smo priliku e, razgovarati, razmijeniti mišljenja. Naravno, naša mišljenja se nisu uvijek slagala, ali u svakom slučaju poštujem e, naš uzajamni dijalog i hvala što ste došli. Hvala lijepa sljedeća govornica. Želim vam najprije izraziti svoje veliko poštovanje jer vjerujem da ste ovim zakonom mislim da ću pričekati još malo dok si slušajte Dakle, želim vam izraziti svoje veliko poštovanje jer e, vi ste ovim zakonom učinili nešto što mnoge države nisu učinile. E, priznali ste da imate problem sa djecom koja rade i e, krenuli ste na ofazivan način se boriti protiv ovog problema. Dakle, e, analizirali ste gdje je problem najveći i koja se rješenja mogu naći za taj problem. Pritom ste uključili one koji su e, zainteresirani, koje se ovaj zakon e, tiče. Djeca su u Boliviji organizirana u sindikate, inače ne bi bila u stanju tako jasno artikulirati svoje zahtjeve i interese prema vladi Bolivije. Ali naravno e, kad se sjetim svoje djece koja e, da sam im ja rekla kad su imali 10, 11, 12 godina da moraju raditi i preuzeti dio E, odgovornosti za našu, e, za uzdržavanje naše obitelji, to je naravno jedna teška situacija. Ja ne znam e, koliko djeca koja rade, koliko su zapravo pod pritiskom. U svakom slučaju dobro je što su se organizirali i što su svjesni svojih odgovornosti i pritiska pod kojim stoje. U svakom slučaju pozdravljam to što ste se ofenzivno uhvatili u koštac sa ovim e, problemom i ja to u svakom slučaju ne želim osuđivati e, i ne mislim da ste time manje više legalizirali rad djece mlađe od 14 godina. E, slažem se s tim da nam je potrebna jedna strategija. Ako ste sada ovim zakonom stvorili e, jednu stavku u proračunu e, Bolivije, e, dakle osigurali sredstva za zaštitu djece u Boliviji koja moraju raditi, onda je to u svakom slučaju po mom mišljenju napredak. Dakle, pomoću ovog zakona se može stvoriti jedan zakonodavni okvir kako bi se borilo protiv E, negativnih pojava, a druga e, stvar je naravno osigurati proračunska sredstva i organizirati institucije nadležne za provedbu ovog zakona, e, odnosno omogućiti djeci da imaju da se imaju kome obratiti, da imaju mjesto gdje se mogu obratiti E, u vezi sa zaštitom svojih prava. E, mislim da bi i Europska unija trebala zapravo e, ovo financijski poduprijeti kako bi se omogućila dobra provedba ovog zakona. Po mom mišljenju je cilj da se za pet godina iskorjenje uzroci dječjeg rada, mislim da je to vrlo ambiciozan cilj i da zaslužuje našu podršku. Hvala lijepa. Gospodin Zela ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja sam odrastao u DDR-u, eh, Njemačkoj, eh, Demokratskoj republici Njemačkoj, to, ta se država nazivala socijalističkom. Eh, tamo je također rad mladih ljudi i djece bio itekako moguć. E, sudjelovali su u poljoprivrednim radovima, u e, berbi, žetvi. Ja sam također radio od svoje 14. godine. Dakle, tema o kojoj danas razgovaramo nije baš jako daleko od nas. E, i, a neki su DDR čak smatrali naprednom državom pritom. Ja um, ovaj pokušaj u Boliviji smatram uh, pokušajem uh, stvaranja jednog mosta, jednog prijelaznog rješenja za uh, djecu iz obitelji kojima je neophodan rad djece, da se s druge pak strane omogući zaštita za tu djecu kako, se, kako ne bi e, oni bili spriječeni u svom daljnjem razvoju. E, moje pitanje, a to je već i Davor Štir prije mene donekle rekao, mislim da postoji razlika između toga da djeca rade u obiteljskim e, tvrtkama i situacije gdje, odnosno na obiteljskim gospodarstvima i situacije gdje djeca moraju zarađivati novac da bi financijski poduprela svoju obitelj. E, kad velika poduzeća, odnosno međunarodni koncerni se koriste dječjim radom da bi jednostavno proizvodili jeftinu robu za svjetsko tržište E, to je sasvim druga stvar. Da li se ta razlika e, da li ste napravili tu razliku u Boliviji, da li ste jedno omogućili, ali drugo zabranili. Da li će e, i država uzeti sada upotrebiti proračunska sredstva kako bi osigurala dobru provedbu ovog zakona? Eto, to su bila moja pitanja. Hvala lijepa. Hvala gospodin Vente, a potom Lora Sanchez. Hvala gospođo predsjednice. Pokušat ću e, ja govoriti španjolski. E, ja sam, dolazim iz Poljske i znam da je i u Poljskoj bilo moguće e, i birati između e, rada i sudjelovanja u obrazovnim e, aktivnostima za vrijeme ljetnih školskih praznika. Dakle, rad djece postojao i u Poljskoj. Rad djece se smatra mm, odgojnom mjerom, odnosno načinom kako se djecu uči životu. Ovaj novi zakon e, me potiče na razmišljanje. Jer je to jedan drugčiji pristup. Tu se govori o pravima djece, žena, govorite o o konkretnoj specifičnoj situaciji u Boliviji u Južnoj Americi. Ono što ste rekli da je pravi problem je nedostatak e, razvoja, odnosno ekstremno siromaštvo. E, da li vjerujete da će se to promijeniti e, kad se zemlja više razvije? Hoće li onda djeca imati veća prava? Jer iznenađen sam samim ovim konceptom e, da su djeca organizirana u sindikate u Europi e, osoba mora biti najmanje 18 godina stara da bi imala pravo glasa e, ili bila kandidat na nekim izborima. Dakle, čini mi se da je kod vas situacija vrlo različita, da vi imate sasvim jedan drugi pogled na životnu dob. Moje pitanje je kada se Bolivija još dalje razvije, hoće li se onda e, dogoditi promjene na ovom području, hoće li se izmijeniti ovaj zakon, hoće li se onda insistirati da se djeca najprije e, obrazuju, a onda uključe na tržište rada. I e, na kraju, ali mislim da su to već rekli neki prethodni govornici, kad razmišljamo o drugim dijelovima svijeta, na primjer, dobro poznajem problematiku eksploatacije minerala gdje žene i djeca rade u rudnicima. E, moguće je da ste vi u Boliviji našli rješenje za Boliviju, ali da li mislite da se to rješenje može primijeniti i drugdje, da bi takvo rješenje funkcioniralo i u drugim dijelovima svijeta? Hvala lijepa. Sljedeća govornica. E, hvala lijepa htjela, htjela bih pozdraviti sve e, naše današnje paneliste. E, I željela bih s vama podijeliti neka svoja razmišljanja. Dakle, ovo što ste nam danas predstavili, ovaj današnji zakon po mom mišljenju ne legalizira dječji rad, nego uvodi veću transparentnost a godinama je to bilo vrlo teško postići zbog strukturnih i gospodarskih e, razloga. Naravno, Europska unija u tom području ima veliku odgovornost. E, razgovarali smo o evropskim multinacionalnim korporacijama i jednostavno me zanima što je pozicija Europske unije prema UN-u, dakle u kojoj mjeri multinacionalne e, kompanije e, iz Europe poštuju međunarodne konvencije ono čega smo svjedoci je duh e, paternalizma, odnosno osjećaj superiornosti Europe prema drugim dijelovima svijeta. Imamo razne primjere za eh, ekonomsku politiku Europske unije. Mi toliko govorimo o ljudskim pravima i zaštiti ljudskih sloboda, ali eh, praktično gledano malo toga je učinjeno. U Španjolskoj 25% stanovništva živi ispod granice siromaštva, imamo problem sa neishranjenošću i neishranjenošću djece. Bez obzira na to, sve se to potpuno ignorira i tome institucije Europske unije ne posvećuju nikakvu pažnju. Čini mi se da se time čini nevidljivim jedan problem koji je vrlo teško E, razriješiti, iskorijeniti. Mislim da je bitno boriti se protiv uzroka problema, naravno. Dakle, protiv uzroka e, siromaštva i trebamo pogledati što stoji iza toga. Po mom mišljenju problem je u multinacionalnim kompanijama Španjolske i kompanije i kompanije iz drugih europskih zemalja imaju proizvodnju u jugoistočnoj Aziji i koriste tamo rad djece. Mislim dakle da je vrlo važno da pogledamo uzroke e, ovoga i da se pozabavimo ovim zakonom, da ga analiziramo i da e, se upoznamo s njim mislim da naglasak koji je e, stavio e, izaslanik e, Bolivije da djeca više nisu objekti nego subjekti, mislim da je to vrlo važno. Hvala lijepa. Dakle, pitanje da li radite razliku između rada djece unutar obitelji i rada djece za kompanije. E, sljedeće pitanje, e, dakle koji su troškovi ovog e, koje s ovom donosi ovaj zakon. Dakle, se te nadzorne mjere koštaju. Da li smatrate da postoje drugi načini da se podrži obitelji? Jer ako, se, ako je uzrok dakle e, financijske poteškoće u kojima su obitelji onda e, bi možda trebalo usporediti koliki su troškovi ovog zakona a koliki bi bili troškovi da se tim familijama pomogne na drugi način i konačno da li postoji i rodni aspekt problema rada djece da li više djevojčica ili dječaka napušta školu prerano da bi e, radili u mojoj zemlji je to također problem mi smo tek nedavno E, postigli to da više djevojaka studira nego e, mladića. Sve se do nedavno smo imali situaciju da su djevojke napuštale, školu i prekidale sve školovanje sa 16 godina. Dakle, da li ste svjesni e, rodnih aspekata ove problematike? To je bilo, dakle, moje pitanje. Sada riječ dajem gospodinu Krojteru, izvolite. Hvala lijepa. Ja sam iz Jesa, e, e, vodim e, odjel za Južnu Ameriku. Hvala vam lijepa na e, ovim prezentacijama i na prilici da sudjelujem u ovoj raspravi. Kao prvo, mislim da je iz ovih prezentacija jasno da u ovakvim pitanjima imamo vrlo otvorene i srdače odnose u kojima e, možemo voditi ovakve rasprave. A to je vrlo važno jer e, rad djece je jedna od e, jedna, jedan od razloga za zabrinutost u Europskoj uniji. Dakle, za nas su referentne vrijednosti ono što je E, zapisano u konvencijama. To je dakle vrlo važan aspekt koji želimo spomenuti i to smo naravno uključili i u naš politički dijalog sa Bolivijom. Mi naravno, mi kao Europska unija nećemo ocjenjivati, odnosno suditi o tome kakve zakone Bolivija donosi, ali naša referenca su konvencije koje je Bolivija potpisala E, to će za nas dakle ostati referentna točka ko, prema kojoj ćemo e, analizirati ovaj zakon i sve druge aktivnosti na ovom području e, dakle zaštitu zdravstvenu zaštitu obrazovanje i tako dalje mi to sve vrlo pomno promatramo i pratimo u svakom slučaju je vrlo važno naravno spomenuti da postoje i europske kompanije koje su aktivne izvan Evropske unije i e, to su e, za nas sve vrlo ozbiljna pitanja kojima e, se bavimo. Ono s čime se slažemo 100% je da kako je E, ILO, dakle referentna organizacija, mi sa e, zanimanjem očekujemo analizu ILO-a, a potom ćemo, <coughs> potom ćemo mi e, razraditi našu poziciju prema ovom bolivijskom zakonu. zakonu. Dakle, postoje međunarodne konvencije koje je Bolivija potpisala i ratificirala, a također treba podsjetiti i e, dakle procjenu koja je u tijeku od strane ILO-a. Evo, toliko e, od mene za danas. Mislim da e, što se tiče suradnje još ima stvari koje možemo učiniti na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Nama bi bilo vrlo drago da damo podršku Boliviji jer e, mi također vidimo da je namjera ovog zakona e, da se e, riješi problem koji u stvarnosti postoje i mi želimo u tome dati podršku u Boliviji. Hvala lijepa. Već smo čuli predstavnika glavne uprave DEFKO. Imamo još samo sedam minuta pa ću sada riječ dati izaslanik, gospodinu izaslaniku. Hvala lijepa, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, bit ću vrlo kratak. E, dobili smo mnogo pitanja, vrlo mi je drago da vidim da je e, interes za ovaj zakon e, koji smo donijeli tako veliki. E, pokušat ću odgovoriti da li e, pravimo razliku između situacije gdje djeca rade u obitelji i djece koja rade e, za novac. Da, mi razlikujemo, mi to razlikujemo. E, postoje i različiti termini koje za te dvije vrste rada upotrebljavamo u zakonu. Preći ću na španjolski, to će mi biti jednostavnije. Dakle, postoji e, dječji rad koji je dio odgoja djeteta, dio e, odrastanja i učenja o životu, ali tu naravno postoje nijanse. E, postoji dakle dio angažmana djece koji mi ne smatramo radom, nego zapravo odgojem i obrazovanjem. A postoje svakako razlike. E, jer u jednom slučaju se radi o e, radu unutar obitelji, a u drugom slučaju o statusu zaposlenika. Jedan od najpoznatijih slučajeva je da postoje djeca koja već od pete godine života moraju doprinositi a, uzdržavanju obitelji mi smo imali rasprave o tome i konferencije na tu temu i ja sam to komentirao i rekao sam da e, rad e, djece u Boliviji nije nešto što oni rade zato što im je zabavno ili zato što im je to hir, nego zato što je to apsolutno neophodno za njihovo preživljavanje i preživljavanje njihovih familija. To je posljedica ekonomske situacije u kojoj se nalazimo. Dakle, da mi e, razlikujemo te dvije situacije. Što se tiče troškova koje sa sobom donosi ovaj zakon, postoje odredbe u ovom zakonu u kojima se kaže da tijela vlasti moraju procijeniti troškove provedbe ovog zakona. Što, kao što je rekao gospodin Štir, učinak zakona uvelike će ovisiti o sposobnosti vlade da ga implementira odluka, e, odlučnost vlade da to učini velika i vlada usko surađuje sa svim drugim dionicima. Upravo zato je ovaj zakon i donešen. Mi smo e, vrlo posvećeni e, njegovoj provedbi da nismo, ne bismo ga ni usvajali. Morat ćemo pričekati i vidjeti kako će E, se provedba realizirati, ali kao što sam rekao, e, vrlo smo odlučni <clears throat> da ovaj zakon doista provedemo u praksi. I on nije sam sebi svrha, e, to je dio naše borbe da se naš narod oslobodi od siromaštva mi smo u posljednjih deset godina već uspjeli izvesti jedan dio našeg stanovništva iz e, siromaštva. Mi na tome radimo već desetljećima, možda čak stoljećima. Tu posljednjih deset godina postigli smo tu dosta velike rezultate. Dali smo si rok od pet godina e, za borbu protiv uzroka rada djece. To je dio naše nacionalne strategije i dio političkog dijaloga u Boliviji. I vrlo je zanimljivo da ćete i vi pratiti to što mi radimo kao što mi pratimo ono što vi radite. Da li e, postoji rodni aspekt ovog problema? Na to pitanje nemam odgovor. E, postoji naravno e, zabrinutost osobito u pogledu nasilja nad ženama, naravno da su žene e, više izložene nasilju nego muškarci. Da ću vam samo jedan primjer, u prošlom listopadu smo imali izbore, izabrali smo predsjednika i parlament i u tom parlamentu sada ima 51% ženskih zastupnica, 49% e, muških zastupnika u kabinetu predsjednika Moralesa e, postoji e, doista velika posvećenost e, rodnoj jednakosti. Što se tiče drugih pitanja, da li je ovo problem nedostatnog, nedostatne razvijenosti Bolivije, naravno kao i u drugim dijelovima svijeta. Prije 3-4 desetljeća ako pogledamo Europu prije 200 godina bila je suočena sa sličnim problemima. Više prava na obrazovanje, da li djeca imaju pravo na obrazovanje? Da, naravno, to je e, predviđeno ovim zakonom. Da li moramo, e, da li mi imamo drugčiji pogled na e, starosnu dob? To je vrlo zanimljivo pitanje i dio je rasprave koju je ovaj zakon potaknuo cijeli niz ideja e, se tu e, čuo, da što mi zapravo podrazumijevamo pod e, djetetom koje radi, koji je naš koncept djeteta kod nas za razliku od Afrike ili drugih mjesta na svijetu. To je dakle vrlo zanimljivo pitanje. Radi se o različitim konceptima. Što je rad? To je radna aktivnost, e, kako se to definira. Dakle, gospodine Štir, i ja vama e, čestitam, e, nije li krasno što jedan drugome čestitamo. Ja se također ponekad ne slažem, ali nemojmo zaboraviti da ste vi postavili usmeno pitanje u Europskom parlamentu koje je na dnevni red stavilo jedno vrlo tehničko pitanje, a to su pravila GSP-a Dakle, to je jedno tehničko pitanje koje je time unešeno u političku sferu. Mi sad razgovaramo o našim e, zakonima, zahvaljujući vašoj inicijativi, e, ta će rasprava biti jače profilirana. Hvala vam lijepa gospodine veleposlaniće. Mislim da ćete još biti otvoreni za bilateralne razgovore. Svi su danas vježbali španjolski osim mene ali želim samo reći na kraju da smo imali vrlo kvalitetnu raspravu, bolje razumijemo vaš e, zakon i njegove izvore, mislim da je to dobro. E, rasprava o tome treba li to učiniti univerzalnim pitanjem ili ne je nešto sasvim drugo i e, možda ćemo imati vremena u budućnosti za to. Želim zahvaliti svima, hvala vam. Nije bilo nikakvih pitanja vezano s točku 18, nema najava. Naš sljedeći sastanak je 23. veljače u 15 sati. Hvala lijepa prevoditeljima, zahvaljujem svima koji su nam se pridružili i e, zahvaljujem i gostima.